Mes chers collègues. Dragi kolege. Mes chers collègues. Dragi kolege. Tajništvo, molim vas. Brbljavci. Evo. Svi su zašudili. Genijalno. Dragi kolege i kolegice, e, sada ćemo preći na glasovanje o mandatu gospođe Doc. Ona je evo okupila izvjestitelje u sjeni. E, pitanje je slažete li se ili ne. Svi su spremni za glasovanje? Otvaram glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. Jednoglasno smo to usvojili. Imate mandat e, e, odbora. Hvala. I čestitke. Odmah prelizimo na sljedeću točku. razmjena mišljenja s komisijom o tehničkim mjerama. E, komisija će nam predstaviti svoje prijedloge e, što se tiče tehničkih mjera. To ste uglavnom pročitali jer je to objavljeno 11. ožujka. E, izvještaj je dodjeljan EPP-u i naš će kolega Gabriel Mato izvijestiti, on je bio izvjestitelj Dati ću odmah riječ e, predstavniku komisije. A to je naš prijatelj Ernesto Penjas e, Ernesto, jesi li spreman? Hvala gospodine predsjedniče na tome što ste mi pružili priliku da predstavimo ovaj prijedlog. Početni datum je 22. ožujka. Oprosti, ću ti odmah riječ. E, prije nego što počnemo, Werner me upravo podsjetio na to, ti bih zaželjeti dobrodošlicu jednoj maloj delegaciji iz Njemačke. To je predsjednik ruralnog arondismana, Neklenburgiš. Jesam li to dobro izgovorio? Neklenburgiš. Sin Plat. u Mecklenburgu u Pomeraniji. Eh, dajem sve od sebe. Mislim da će se prepoznati. Dakle, na zapadu Njemačke, a on je u pratnji tri poduzetnika iz te regije. U toj regiji se eh, postoji ribolov, riječni ribolov i rekreacijski ribolov imaju važnu ulogu. Dakle, želim pozdraviti tu delegaciju iz Mecklenburga iz Pomeranije. Hvala. A sada odmah dajem riječ Ernestu. Izvoli. Hvala predsjedniče. Dakle, podsjećam da je početni datum za predstavljanje bio 22. ožujka, no to smo morali otkazati. Ne želim započeti svoje izlaganje bez da kao prvo u ime glavne uprave za more ne spomenem dvije teško ranjene kolegice iz naše glavne uprave i želim brzo ozdravljenje. Sada ću govoriti na engleskom jeziku. Mi smo nastojali izmijeniti tehničke odredbe. Kao e, prva dva puta nismo uspjeli izmijeniti te odredbe, ali treći put kazuje da tu postoji trend koji treba preokrenuti. Zatim, procjena tradicionalnih pristupa koji su se primjenjivali na tehničke mjere može se sažeti na sljedeći način. Dakle, kao prvo učinkovitost tehničkih mjera koja nije optimalna, odnosno teško možemo otvrditi da se selektivnost povećala tijekom ovih godina u ribarstvu u Europi. Teško je izmjeriti učinkovitost jer između ostalog dan danas nema još jasnih ciljeva. O tome ću detaljnije kasnije. Zatim, ti su propisi vrlo preskriptivni i složeni i nefleksibilni su. Dakle, jednom kada utvrdimo da treba izmijeniti tehnički propis i da ga treba učiniti učinkovitijim, onda nam predstoji vrlo dugotrajan i složen proces kako bismo unijeli te izmjene i dopune. I na kraju dogovaraju se ti detalji u Briselu, što znači da sami dionici ne osjećaju svojima te propise i oni tradicionalno smatraju da to nisu željeni tehnički propisi, tako da se ne prepoznaju u ovoj politici i u ovim mjerama to ima negativne posljedice na provedbu u samom sektoru. Prelazimo sada na pitanje ciljeva. Ovo je jedan od tradicionalnih promašaja tehničkih propisa. Imamo vrlo stroge tehničke propise, ali nejasne ciljeve. Znate li što je u sadašnjoj uredbi cilj od veličine oka od 80 mm u kočarenju na Sjevernom moru, imamo taj propis, ali što želimo time postići, to nigdje nije određeno. I kada je riječ o cjelokupnoj politici, tu preskriptivne mjere nemaju neki određeni cilj. I to dovodi do problema, odnosno ne možemo niti ocijeniti relativan uspjeh tih mjera, jednostavno zato što nemamo jasnih ciljeva s kojima treba usporediti rezultate. Dakle, sve je ovo veliki neuspjeh koji treba ispraviti. I još jedno pitanje koje je važno u sadašnjem okviru tehničkih mjera jest to da nema poticaja za praktično poboljšanje propisa. Imamo vrlo preskriptivne propise koji ponekad ili čak vrlo često e, sama industrija smatra smetnjom. I to onda navodi industriju da nastoji prevladati ta pravila, iako ih formalno poštuje, a zbog toga zakonodavci moraju nastojati popuniti rupe u tim propisima kako bi to nadoknadili. I to dovodi do stalne, pod navodnicima, utrke u naoružanju između onih koji trebaju povećati učinkovitost ribarstva i zakonodavaca koji stalno nastoje uhvatiti korak sa tim poboljšanjem i to dovodi do sve e, većeg broja propisa koji međutim ne donose dobre rezultate. Evo to je taj začarani krug koji svakako trebamo razbiti ovim novim pristupom. Naravno, posljedica svega toga jest da su propisi vrlo složeni i osobno vam mogu reći da čak i oni koji izrađuju te propise ih i ne razumiju. A onda možete misliti što se događa sa onima koji ih trebaju provesti. Dakle, to je još jedan problem koji treba riješiti. Koji je proces doveo do ovoga prijedloga? Imali smo dugotrajna savjetovanja koja su započela 2011. godine, dakle to je bio vrlo dugotrajan proces rasprava i zatim e, imamo procjenu učinka. Održali smo javnu raspravu sa svim dionicima kroz doista dugotrajno razdoblje i utvrdili smo sljedeće. Da postoji jasna želja za ne toliko preskriptivnim pristupom, nego pristupom koji se temelji na resursima i također da ribari trebaju transparentnost u svemu onome što se događa. Dakle, danas kada prisiljavamo ribare da bacaju u more premalu ribu, onda gubimo podatak o tome koliko male ribe se lovi. Dakle, trebamo praksu koja će nam omogućiti da se izvješćuje o svemu što se lovi kako bismo mogli poboljšati svoja saznanja o onome što se događa u ribolovu. Zaključili smo osim toga da postoji doista ogromna želja za pojednostavljenjem sadašnjeg zakonskog okvira i također za jednim regionalnim pristupom. i tu smo također stekli uvjerenje da postoji velika potražnja za to da e, ribari imaju poticaje, odnosno za selektivnošću, a ne da im se daju poticaje za odbacivanje ulova. Dakle, ova javna rasprava uz ova dva prethodna neuspjela pokušaja za uspostavljanjem novog okvira za tehničke mjere doveli su nas do prve odluke, odnosno da smo htjeli promijeniti strukturu i e, logiku uredbe i tehničkih mjera prije nego što smo pokušali promijeniti sadržaj. Ovaj prijedlog zbog toga ne mijenja iz temelja sadašnji sadržaj, jer se u prošlosti pokazalo nemogućim mijenjanje sadržaja. Ono što sada želimo učiniti jest promijeniti cijeli pristup, jer kao što smo stekli uvjerenje iz javne rasprave. Samo izmjenom pristupa i izmjenom strukture možemo omogućiti također i promjenu suštine samog sadržaja i to je logika koja stoji iza ovog prijedloga komisije. Proveli smo procjenu učinka i tu smo razmotrili moguće hipoteze, dakle sadašnji scenarij ostaviti stvari kakvima jesu, zatim e, konsolidacija postojeće uredbe, ali uz moguće izmjene i dopune putem e, regionalizacije, dakle to je bila druga mogućnost. Treća mogućnost uspostava novog pojednostavljenog okvira sa ili bez određenih temeljnih standarda. Zatim četvrta mogućnost u potpunosti ukidanje zakonodavstva najbolja opcija i to daleko najbolja opcija je bila treća, jedan zakonski okvir uz temeljne standarde i to je ne samo najbolja opcija prema našim modelima, nego i ona koju su preferirali razni dionici s kojima smo se savjetovali. Dakle, na temelju toga smo izradili prijedlog. Koji su ključni dijelovi ovog prijedloga? U okviru postupka suodlučivanja imamo opću strukturu za buduće mjere koje će se dogovarati sa zajedničkim ciljevima i nastojanjem da se postignu novi ciljevi ZRP-a. U prošlosti nije postojala veza između tehničkih mjera i općih ciljeva ZRP-a, između ostalog iz toga što su glavni ciljevi za RPA vrlo nedorečeni, a sada imamo daleko konkretnije ciljeve za RPA i zbog toga smo nastojali izraditi tehničke mjere koje će biti mjerljivi doprinos postizanju tih ciljeva. U ovom prijedlogu imamo neke temeljne mjere ili mjerila po morskim bazenima i namjera tih je zadržavanje stanja stvari. Nećemo to temeljito mijenjati. Što kažemo? Dakle, ne možemo imati pravnu prazninu. Zbog toga ćemo prijeći na regionalizaciju, ali na temelju statusa quo i onda ćemo dopustiti da se regionalizacijom izmjene ta temeljna polazna pravila kako bi se postigli rezultati, odnosno ciljevi uredbe, ali sukladno regionaliziranom donošenju odluka. Znači, ne namjeravamo značajno mijenjati ili dopunjavati propise, iako će možda doći do nekih nenamjeravanih, neželjenih učinaka i to nastojimo prepoznati i nastojat ćemo to riješiti od slučaja do slučaja. Dakle, područje primjene su sve vode Europske unije. Kao polazno mjerilo, uzeli smo zatvorena područja i sezone, ali sa jednom novinom. Ovo je jedno od područja gdje smo nastojali pojednostavniti ovaj polazni scenarij. Dakle, proveli smo znanstveno istraživanje u savjetovanju sa dionicima o tehničkim mjerama i zadržali smo samo one za koje su i znanstvenici i dionici rekli da imaju vrijednost za očuvanje. Ali sva postojeća zatvorena područja za koja niti znanstvenici niti dionici nisu mogli prepoznati bilo kakvu vrijednost u cilju očuvanja su ukinuta. Ne želimo imati niti jednu mjeru koja nema prepoznatljivu vrijednost za očuvanje. Postoji tu jedna nijansa koju, mislim, valja istaknuti, a to je sljedeća. U određenom, e, dakle, od onih zatvorenih područja koje smo ukinuli, e, nismo ukinuli niti jedno koje potpada pod Naturu 2000, odnosno područja Natura 2000 nije donijela zajednička ribarstvena politika, nego je to politika zaštite okoliša, mi je samo provodimo. Dakle, sva područja Natura 2000 su očuvana ovom uredbom, mi nećemo ukinuti niti jedno. Onda imamo pojednostavljenje odredaba za veličinu oka. Znate da je E, sadašnja odredba o tome doista vrlo složena sa svim tim odredbama o, sastavu ulova, zbog čega je uredba nerazumljiva. Mi smo to značajno pojednostavili e, sa namjerom da zadržimo sadašnje važeće standarde, ali pojednostavnili smo sve. I još nešto, i to je još jedan značajan doprinos ovog novog prijedloga, jest da imamo definiciju svih tehničkih mjera i to će donositi komisija kao dijelom, kao dio procesa regionalizacije. Zatim imamo neke konkretne ciljeve i to je doista važno. Dakle, ti su ciljevi, odnosno oni se donose su odlučivanjem, dakle to je takozvani core business jer su to glavni ciljevi ove politike i naravno oni se donose su odlučivanjem. Evo samo ću ih neke navesti. Primjerice, predlažemo da se odredi jasan cilj da ulov ispod e, minimalne veličine ne smije prijeći 5%. Zašto 5%? Dakle, to je veza sa politikom odbacivanja koja je utvrđena temeljnom e, uredbom, e, a sigurno se toga sjećate, to uključuje mogućnost e, za izuzeće de minimis da to bude najviše 5%. Dakle, ne možemo imati jednu razinu ulova mlađi koja je veća od maksimalnog praga izuzeća de minimis koje se utvrđuje glavnom uredbom. Dakle, minimalni standard kada je riječ o ulovu mlađi mora biti upravo onaj koji je utvrđen ciljem u temeljnoj uredbi, tako da što god da se dogodi u budućnosti, ne više od 5% odbacivanja se dopusti izuzećem de minimis. Drugo, kada smo određivali mjere za zaštitu morskih vrsta kao dio naših ciljeva zaštite okoliša, odredili smo recimo umjesto preskriptivnih pravila koja su se do sada primjenjivala, Primjerice, odredili smo visinu od 1,7% ulova morskih sisavaca, reptila i morskih ptica, kao što je utvrđeno međunarodnim organizacijama. Dakle, nastojali smo i uvesti kvantitativne ciljeve za smanjenje usputnog ulova, kao što je utvrđeno međunarodnim obvezama koje je preuzela Unija. I isto vrijedi i za učinak na okoliš koji će se razraditi u kontekstu direktive za more i sve ono što ćemo moći utvrditi u ovom okviru treba biti u skladu sa ciljevama koji su utvrđeni okvirnom direktivom o morskoj strategiji. Dakle, time utvrđujemo kvantificirane ciljeve po prvi puta, a također usklađujemo te ciljeve sa ili međunarodnim konvencijama ili s druge strane zakonodavstvom Unije o okolišu. Da istaknem važnost postojanja ovih ciljeva. Ako prepuštamo regionalizaciji veliki prostor za manevar, za osvajanje željenih propisa, dakle prema njihovoj želji, ovo zakonodavstvo treba biti uklopljeno u jasan okvir sa jasnim ciljevima, tako da je regionalizacija, delegiranje ovlasti zemljama članicama da ostvaruju te ciljeve, ali ne da odlučuju ono što žele, nego da jednostavno dogovore najbolje načine za postizanje tih ciljeva koji će se usvojiti postupkom suodlučivanja. Evo, to je važno kako bi se shvatila uloga različitih europskih institucija u provođenju ovog prijedloga. Evo, s ovim elementima u vidu nastojaću ću zaključiti svoje kratko izlaganje sa e, temeljnom arhitekturom ovog prijedloga. U ovoj arhitekturi imamo prvi element, dakle pravila, odnosno odredbe koje se donose s odlučivanjem, to su ciljevi, odluke i to je zapravo glavni posao određivanja ciljeva ove uredbe. Dakle, mi smatramo da trebaju to donijeti zajednički parlament i vijeće postupkom suodlučivanja. Zatim također sukladno postupku suodlučivanja donose se određene odredbe za koje smatramo da ne treba dovesti u pitanje regionalizacijom. Dakle, to treba biti tako zapisano u kamenu da se ne raspravlja o tome u regionalizaciji, odnosno zabranjeni alati i metode. Evo, samo jedan primjer. Mi predlažemo da ribolov dinamitom treba zabraniti. Naravno, nećemo dopustiti zemljama članicama u sklopu regionalizacije da odstupe od te zabrane to mora biti zapisano u kamenu i zabranjeno svugdje. Isto vrijedi recimo i za zaštitu određenih vrsta. Ako odlučimo da je ribolov na određenu ugrozenu e, vrstu nešto što treba zabraniti, onda to treba zabraniti svugdje su odlučivanjem. Dakle, ne smatramo da bi bilo dobro dopustiti zemljama članicama u sklopu regionalizacije da odstupe od te temeljne odredbe, odnosno da love određene ugrožene vrste. Također, odredili smo i određena mjerila za očuvanje i za odbacivanje ulova. Dakle, tu imamo te ključne dijelove koje tvore kostur tehničkih mjera koje trebaju biti toliko zapisane u čvrsto u kamenu da ih ne smijemo određivati i prepuštati regionalizaciji. A onda imamo različite razine tehničkih mjera za koje smatramo da treba prepustiti regionalizaciji. Tu imamo glavni kostur odredaba koje će se donositi suodlučivanjem, a izvan toga te odredbe mogu se izmijeniti regionalizacijom e, pod uvjetom da se time postižu ciljevi koji su određeni s odlučivanjem, a to se odnosi na vrste, na e, zatvaranje, na inovativne alate i mjero očuvanja prirode i tako dalje. Dakle, u svim područjima poglavlja trećeg imamo sve to što se može izmijeniti regionalizacijom, iako će postojati neke osnovne odredbe koje će biti polazište kako bi se izbjegao pravni vakuum. Dakle, to su temeljne odredbe koje se donose s odlučivanjem. Mi odna, imamo određene tehničke priloge koje ste vidjeli u samom prijedlogu i tu sažimamo sve mjere koje se odnose na određene morske bazene i tu ulazimo u sve više tehničke odredbe koje će se odlučivati u sklopu regionalizacije i koje će se brzo moći mijenjati procesom regionalizacije i onda pretočiti u europsko pravo kroz odgovarajuće delegirane akte. Evo, gospodine predsjedniče, nastoja sam se ograničiti na vrijeme koje mi je bilo dodijeljeno. Hvala vam. Merci Ernesto. Hvala Ernesto. Dati ću odmah e, riječ Gabrielu Matou koji je već dao jedan e, izvještaj na vlastitu inicijativu o tome. Hvala lijepa predsjedniče. Važno je da to svi zajedno usvojimo. Ono što želim najprije reći jeste da nisam znao da je u terorističkom e, napadu stradala jedna e, članica e, opće uprave Mare ili nekoliko članova opće uprave Mare. Želimo im brzi oporavak. Ono o čemu se ovdje slažemo, a imali smo mišljenje vlastitu inicijativu, E, ovo se slaže s onim e, što je e, parlament rekao u svom vlastitom izvještaju na vlastitu inicijativu. Ernesto je pokušao nas umiriti, govorio je o regionalizaciji, o suodličivanju, sve, o svemu će se suodlučivati, ne trebamo brinuti. To je nekoliko puta ponovljeno kako bismo se umirili. Mm, mm, ja sam se djelomično umirio, ali ne sasvim. Ovdje se radi o tome da dok mjere regionalizacije još nisu stupile na na e, snagu da još moramo dalje djelovati na tome. Delegirani akti spadaju u jedan kontekst unutar e, regionalizacije. Trebamo imati određenu mjeru fleksibilnosti, što međutim ne znači da, e, da se smije zaobići parlament E, jer to e, ne bi bilo zakonito. Trebamo e, oprezno i naći neku alternativu kako bismo se sporazumjeli. Ne radi se samo o uveđenju restrikcija, već i o poticajima. Svi se u tome slažemo. Ernesto je rekao da je to novi pojednostavljeni okvir. E, u dva neuspjela, imali smo dva neuspjela pokušaja, a sada trebamo pojednostavljenje. Naravno da to nije lako, imamo 19 mjera E, imamo niz e, uredba o suodličivanju, e, imat ćemo sada šest novih, imat ćemo velik broj izmijenjenih uredbi, njih dvadesetak. Komisija bi nam trebala reći što će se dogoditi sa svim tim uredbama. Imamo e, različite režime u nekima od njih. E, kod nekih ćemo imati izmjene, kod nekih ćemo imati izuzeća. Može li nam komisija reći nešto više o tome kako će to utjecati na uredbe? Hoće li to utjecati na sve ili samo na neke od njih? Mm teško je ocijeniti neke od tih uredbi. Što se tiče specifičnih uredbi, međutim, možda postoje neke koje se, e, su otvorene što se tiče tehničkih mjera. Htio, bih da nam komisija kaže što će biti s time, na primjer, veličina oka e, u u povlačnim mrežama u dubokim vodama. E, zatim također lebdeće mreže i veličina oka kod njih. E, također bih htio znati zašto isključujete e, otvoreno more, to je duboke vode od začja. Možda zato ima neko jednostavno objašnjenje koje nam možete dati. Postoji jasna razlika e, između načina na koje se neke uredbe tretiraju i provode. Na primjer, uredba o učestalosti kitova tu ima prostora za pojednostavljenje, međutim moramo imati jasne kriterije za provedbu. Pristupi uredbama su različiti, a nemamo, ne znamo što je razlog tome. E, još jedna od ovih e, e, neravnoteža se može vidjeti i u drugim slučajevima. Ne spominje se ikad, on je izostavljen E, citira se NEAF i Mediteranska konferencija. A onda, međutim, to nestaje i dodaju se e, delegirani akti. Nemamo jasnih kriterija, e, sada se ponavljam, nemamo kriterija kako provoditi uredbe. Mm, imamo razlike između Sredozemlja i Baltika, na primjer. Htio bih također znati zašto e, nije uključeno e, sredozemlje u ovom općem sustavu zaštićenih područja. Mm, zašto e, imate ovu razliku između raznih oceana? Još na jedna stvar, e, udaljene regije, najudaljene e, regije u jednom aneksu ima Majoti, a, a Madeira, e, Azori i Kanarski otoci su uključeni u nekim slučajevima, ali Majot se ne uključuje tamo gdje su ovi drugi uključeni. Koji je bio tu kriterij uključivanja ili neuključivanja? Te stvari treba pojasniti ali s tim na umu u prvom redu mm, mm, trebamo imati potpuni i otvoren dijalog. E, samo tako možemo napredovati i pojednostavniti stvari. Moramo također izbjeći preveliko pojednostavljivanje jer to može dovesti do problema. To smo vidjeli e, jučer. Pa ako je govorio jučer o Galiciji, on će to bolje objasniti od mene. Moramo ovdje biti oprezni. E, preveliko pojednostavljenje i poopćavanje e, može dovesti do nezgodnih situacija, situacija u kojima se nećemo složiti Mm, mi ćemo dalje raditi na osnovi prijedloga komisije i e, mišljenja na vlastitu inicijativu koju je odobrio parlament. E, uloga regionalnih organizacija je važna. E, logično, onih koji su tu uključene svakodnevno. Moramo ih slušati stajalište ovog izvjestitelja jeste da trebamo imati dijalog sa svima i e, što skorije donijeti uredbu e, koja će biti e, pragmatična i s kojom možemo živjeti. Evo, ovo je prva izjava o tome, kasnije ćemo dati više detalja. Hvala, Gabriel. Petar Van Dalen ima riječ. Hvala predsjedniče. Govoreći ime e, svog mog kluba, eh, htio bih reći da će se moj klub jako e, založiti e, i poduprijeti ovaj prijedlog. to je vrlo važna tema i o tome smo ustanovili jednu radnu skupinu. Ovo su prve rasprave. Slažem se sa mnogim stvarima koje je iznijela komisija e, sada. regionalizacija, e, okvirno zakonodavstvo koje će se prilagoditi na regionalnoj osnovi. Također je dobar, e, dobro načelo fleksibilnosti E, tu ćemo trebati e, ja, e, veliku fleksibilnost. Moramo gledati što se događa na terenu. Fleksibilnost će pomoći da rješavamo probleme. Imam niz pitanja o vezi sa okolišnim, okolišnim aspektima problema. Ne znam kakav će biti cjelokupni učinak uredbe ja sam za to da ne trebamo imati previše e, okolišnih e, elemenata. Važno je da e, imamo praktični pristup ribarstvu. Ja se za to borim već dugo vrijeme. Sjetit, će se, sjetit ćete se da, da zagovaram inovacije i to već dugo vrijeme što se tiče obveze iskrcaja. Tu ćemo imati niz e, promjena koje će proisteći iz ove uredbe. inovacije i e, obveza iskrcaja. Tu imamo niz pozitivnih e, reakcija. Imamo nekih upitnika, ali moramo na tome još poraditi ali sada imamo u najmanju ruku prijedlog. Bolje kasno nego nikada. Sada je vrijeme da prionemo na posao, da se fokusiramo. neki od nas to zagovaraju već godinama. Moramo dobiti pozitivne inicijative iz ovoga koji puta zaglibimo u mnogo previše detalja. Ovdje se moramo fokusirati na načelne stvari. Mm, e, to je velika umjetnost da, se, da ste sposobni usredotočiti se na bitne stvari. Werner ima riječ, izvoli. Hvala lijepa. Ja bih e, zahvaliti Gabrielu Mateu Mateo da je e, dao e, mišljenje na vlastitu inicijativu, uključio je tehničke mjere. E, e, zahvaljujem i Ernestu i komisiji za, na prijedlogu koji smo dobili. To je dobra osnova da postignemo naše ciljeve. Jedan od najvažnijih ciljeva je bilo pojednostavljenje tehničkih mjera. Ne smijemo imati one size fits all načelo. Moramo e, uzeti u obzir specifičnosti recimo specifičnosti malog ribarstva i tako dalje. U prošlosti smo imali e, mnogo stvari kod koji smo se lupali po glavi. E, recimo o, e, mjere za razne mreže koje su za neka područja bile potpuno nepotrebne. Možda u planu za bakalar ako o tome budemo raspravljali, e, onda možemo to eliminirati. Sada imamo e, plan za Baltičku regiju. E, to je zaista nešto što nam uljeva povjerenje. Ali moramo uvijek gledati što nam govori profesija. Ako imamo propis o de minimus, E, e, ribar mora moći odlučiti je li to veličina ribe koja će preživjeti ili ne. To je u redu. Mm, to moramo i reći profesiji, moramo reći da e, tu želimo zajedničko rješenje. Ribari trebaju kvote, on treba i veličinu oka, govorili smo o 18 mm, to će biti primjenjivo za određene vrste. E, on ima plovilo koje je određene e, dužine, mora se držati određenih propisa za e, dozvolu i kontrole. Tu moramo imati jednostavne i jasne mjere. Moramo se dogovoriti e, i taj dogovor mora onda koristiti e, ribarstvenom sektoru. E, Ernesto je govorio i o zaštićenim područjima. Tu moramo pripaziti da nemamo krivih ciljeva u recimo moramo paziti na Natura 2000 nešto se je dogovoreno već u skupini s Heveningen, e, imali smo i dogovore sa pojedinim vladama. To je već utjeralo strah u kosti e, e, ribara. Mm. Došlo je do straha potpune zabrane ulova nekih vrsta ako imamo delegirane akte, to je dobro, ali parlament mora pri tome suodlučivati. E, ne samo države članice, unatoč regionalizaciji. ima. U prvom redu čestitam e, kolegi Matu na odličnom izvještaju. Kolega Vandalen je rekao koliko je detalja bilo u nekim od prijedloga. E, ne vidimo šumu od e, drveća. Moramo sagledati substancu stvari. E, ovo je dobar prijedlog od strane komisije E, e, Dje, bavi se selektivnošću, malim ribarstvom, mikroribarstvom. To će nam pomoći da se ispunjavaju obveze iskrcaja. Selektivnost je naravno također cilj. Moramo gledati i socioekonomski učinak naših politika. E, iskreno se nadam da će odbor spoznati potrebu selektivnosti e, kao i potrebu za očuvanjem bioraznolikosti. Ja sam jučer bio u odboru Envi i malo sam bio začuđen e, kad sam vidio da sam ja jedini član e, koji je zabrinut za, zbog učinka nekih mjera. E, gledam kolegu iz Njemačke. Ja poznam mnoge ribare koji su jako zabrani e, zbog učinka ove uredbe u nekim područjima. U raspravi o naturi 2000 e, moramo biti mnogo opažljiviji nego do sada. Niz zemalja su jako angažirane za uvođenje mjera koje će imati možda čak i štetni utjecaj na ribarstvo. Moramo e, zato biti budni, a e, isto tako se moraju ponašati i drugi odbori. Hvala predsjedniče, biti ću kratak. Zahvalit ću Ernestu na odličnoj prezentaciji mm, ovog nacrta. E, stvar je vrlo složena i vrlo važna. Mm, zahvaljujem e, koordinatorima na njihovom radu. E, jučer sam razgovarao s nekim ribarskim organizacijama iz Galicije oni su zabrinuti zbog povećanja veličine oka za neke mreže. Ako ne budemo oprezni, previše ćemo pojednostavniti na području oka i to neće onda biti prikladno za neke vrste e, ribolova, na primjer za oslića i za povlačno ribaranje na, naročito u moj, mojoj regiji. E, evo, svi su sada rekli što su željeli. Ja ću nešto reći u sljedećoj razmini mišljenja. E, imam povjerenja u, kolegi, u kolegu Matoa. E, I ovdje imamo jako političku situaciju sa regionalizacijom. Ener, biti ćemo jako budni i jedna i druga strana. Evo ponovno ću ti dati riječ nakon e, što smo imali pitanja. Hvala predsjedniče. Na samom početku želim e, reći ono što je rekao gospodin Mate, što ste vi ponovili. Mislim da se dovoljno dobro poznajemo već neko vrijeme i kada kažem da će komisiji biti izuzetno drago da budete uključeni u rad na izradu propisa, onda mislim da to možete vjerovati. Ovo je jedno kompleksno pitanje i mnoge odredbe su vrlo stroge. Mislim da je to komisija uzela u obzir i shvatila da treba iznijeti korisni prijedlog koji može biti fleksibilan i koji odgovara potrebama i zahtjevima industrije. Dakle, nešto što se može provesti na terenu, što isto tako treba biti pogodno za inovacije i ispunjavanje zadanih ciljeva. Trebaju nam tehničke mjere koje će biti fleksibilne i prilagodljive, a to podrazumijeva i regionalnu dimenziju, kao što smo već spomenuli. Nije nam namjera da ostavimo parlament po strani, naprotiv, mi namjeravamo raditi na jednom sustavu brzog odgovora na način da možemo i vaše prijedloge ugraditi u naš zakonski prijedlog. U tom smislu moramo imati na umu i političku dimenziju, ali isto tako i čitavu e, filozofiju koja stoji iza toga. Parlament i vijeće će odlučiti o tome e, dakle, kako će izgledati zakonodavstvo, koji su ciljevi, da kako regionalizacija je pritom vrlo bitan aspekt. Mi moramo logički obrazložiti mjere i predložiti nekoliko prijedloga. Parlament će biti u potpunosti uključen u definiranju mjera i ciljeva koje smo se zadali, kao i u izradi tehničkih mjera koje ćemo provoditi za postizanje ciljeva, da kako tu ćemo uzeti u obzir potrebu za regionalnim pristupom, kao što smo već rekli. Imat ćemo više uredbi, samo da se obratim izvjestitelju. Ja osobno i moji suradnici rado ćemo pomoći izvjestitelju u radu. Bićemo tu kako bismo razmijenili mišljenja o pitanjima koje njega zanimaju i nastojat ćemo izraditi najbolji mogući zakonski prijedlog. Što se tiče prijedloga o zabrani iz 2015. godine, taj prijedlog je sada zastario. Tako da ćemo povući taj prijedlog iz 2014. godine. Još nemamo točan datum, točan rok, međutim to namjeravamo povući. Možda će se to dogoditi prilikom sustavne revizije godišnjeg programa komisije. To će biti trenutak kada komisija predlaže nove inicijative i povlači neke zastarjele prijedloge, tako da pretpostavljam da ćemo se tada baviti i potegačama, no u svakom slučaju ovaj prijedlog je zastario i mi ćemo ga povući. Što se tiče različitih pristupa i pitanja zemljopisnih područja i različitih e, propisa koje su na snazi, mogu reći da e, nisu e, sve tehničke mjere iste u smislu područja primjene. Što se tiče Sjevernog Atlantika, to je isključivo tehnička mjera to će sve to ćemo sve morati uzeti u obzir kada e, novo zakonodavstvo stupi na snagu. Imamo e, i neke druge zakonske propise koje obre druge. Jedan od prijedloga se tiče e, planova za upravljanje stokovima i očuvanje. Treba nam jedan sveobuhvatni pristup. Mi želimo revidirati tehničke mjere za sredozemlje no isto tako želimo zadržati sve one mjere koje nisu tehničke prirode, a koje moraju ostati na snazi i stoga ćemo se opredijeliti za regionalni pristup kao najbolje rješenje. Dakle, logika je prilično jednostavna. Neke od tehničkih mjera e, su razrađene kroz sporazume o ribarstvu i zbog toga su ugrađene u različite sporazume te se moraju provoditi na temelju druge osnove. Mi smo pokušali zadržati tehničke mjere kao zasebne i autonomne, budući da neke druge mjere proizlaze iz međunarodnih sporazuma, a tu imamo drugu pravnu osnovu i zato imamo drugačiji aranžman za Kanarsko otoče, za Azorsko otočje. Oni spadaju u, imaju zajedničke resurse sa Sjevernom Europom i zato moramo imati zajednički pristup. De ultramar, que situado en una área geográfica completamente desconectada de las dok za prekomorske departmane Francuske ne možemo reći da se primjenjuju iste mjere, budući da je to udaljeno od Evropskog kontinenta, pa su potrebni zasebni propisi budući da to područje nije povezano s Evropom. Zatim je tu i sljedeći plan za upravljanje za Sjeverno more. Komisija trenutno radi na pripremi toga plana i mjere koje ćemo predložiti vezano uz taj plan bit će sastavni dio inicijative za Sjeverno more. Tu ćemo obuhvatiti nekoliko različitih mjera. Nadalje, parlament će biti uključen u uspostavu zaštićenih područja temeljem Natura 2000. To je nešto zahtjevnije u institucionalnom smislu. Komisija je uvijek spremna razgovarati s parlamentom o tim prijedlozima. Međutim, prijedlozi u sklopu Nature 2000. ne spadaju pod eh, ribarstvenu politiku, nego se definiraju temeljem direktive o staništima. Dakle, to nema izravne veze s ribarstvom, tako da i države članice pristupaju tome pitanju na taj način. Dakle, pravna osnova je drugačija od one koja vrijedi za zajedničku ribarstvenu politiku. Ribarstvo je zapravo nije osnovna djelatnost, e, nije osnovno područje politike kada govorimo o Naturi 2000. Međutim, velik broj mjera koje se odnose na ribarstvo trebalo bi revidirati i uklopiti u, u taj dio, budući da države članice to nisu u stanju učiniti same. Nadam se da će to biti valjan pristup. Mi ćemo u svakom slučaju uključiti parlament u rad na tome. Zatim dolazim do pitanja pojednostavljivanja postupka. To ćemo detaljno razmotriti. Sagledat ćemo moguće posljedice i čitavo ovo pitanje u cijelini. Hvala. Vidjet ćemo što će biti sa eh, vremenskim rokovima, to ćemo definirati sa izvjestiteljem. E, htio bih samo nešto reći tebi, Ernesto. Malo prije si se dotaknuo te teme. Slijedom napada dvije osobe iz glavne uprave Mare su ranjene. Margot Mažeska i još jedna osoba. Ja već nekoliko dana pratim njihovo zdravstveno stanje. Čini se da se oporavljaju međutim situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Naš e, odbor za ribarstvo je u mislima s njima. Što se tiče vremenskih rokova, to ćemo definirati zajedno s izvjestiteljem kad e, za to dođe trenutak. Mislim da svi trebamo raditi na tehničkim mjerama, budući da je tu uistinu riječ o primjeni novog ZRP-a. Zahvaljujem komisiji, zahvaljujem Ernestu i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. a to je javno saslušanje. E, želim pozdraviti predsjednika e, Nacionalnog odbora za ribarstvo iz Francuske koji je ovdje u dnu dvorane. Žerah, pozdravljam te. Dakle, riječ je o vrlo važnom saslušanju. Jutro smo razgovarali s povjerenikom. Predstavnici komisije diskretno napuštaju dvoranu, kao i obično. Bon, Valérie, installée Valérie se smjestila. Kao što sam rekao, to je javno saslušanje o sredozemnom moru, stanje stokova i donošenje strategija za njihovo očuvanje, te društveno-gospodarska situacija u ribarstvu u Europi. Danas poslijepodne ćemo imati javno saslušanje na temu situacije u sredozemlju, 93% ribarskih stokova su prekomjerno eksploatirani, dakle moramo brzo reagirati. Uredba iz 2008. nije e, postigla da se oporave stokovi, dakle stručna javnost je podijeljena kada je riječ o mjerama koje treba poduzeti. Isto tako će se izraditi jedno izvješće o socioekonomskoj situaciji ovo saslušanje će biti zapravo prva prilika da dobijemo informacije, e, budući da ćemo mi uskoro početi raditi na izvješću na vlastitu inicijativu vezano za ovu temu, budući da kasnimo. Predat ću riječ Valerie Lane iz Europske komisije. Nadam se da je spremna. Ona će nam e, ukratko predstaviti ovu temu. Hvala lijepo. Europska komisija će vam predstaviti situaciju koja se tiče stokova u sredozemlju. Prije svega kolega Xavier Vasquez će sa mnom održati e, ovo izlaganje. On će se baviti znanstvenim dijelom. Ja ću se koncentrirati na politički dio. Što se tiče sredozemlja, mislim da je, kao što ste i vi predsjedniče podsjetili, bitno uzeti u obzir neke specifične aspekte koji se tiču sredozemlja. Ne možemo shvatiti upravljanje stokovima niti situaciju i stanje stokova ukoliko ne shvatimo specifičnosti sredozemlja. Kao prvo u biološkom smislu na sredozemlju imamo više od 400 vrsta i više od 2000 ribljih stokova. Riječ je o jednom vrlo bogatom ekosustavu koje je vrlo kompleksno e, za upravljanje s obzirom na tako velik broj vrsta. Još je važno spomenuti i sastav flote. Flota je e, u ovom dijelu najveća u Europi, ima 36.300 plovila i tu ima više od 300.000 radnih mjesta, izravnih, što izravnih, što neizravnih. Dakle, to je ukupna vrijednost iskrcaja više od 10 milijardi eura. Sastav flote je atipičan, budući da se ovdje je naglasak na malom ribolovu, ali se e, stvara velik broj radnih mjesta. To je nešto što moramo uzeti u obzir, kao i vrijednost koja se dobiva zahvaljujući ulovu u sredozemlju. Osnovne vrste su inčuni, zatim oslić i dagnje. Dakle, već sam spomenula da ovdje na ovaj sektor otpada 60% radnih mjesta. Što se tiče upravljanja, bitno je spomenuti da je riječ o zoni gdje se nalazi nekoliko aktera. Kao prvo, to je zona koja se razlikuje od ostalih europskih mora. Tu imamo zone, zaštićene zone i atipične zone, kao ko Malte. Većina stokova e, se dijeli sa trećim zemljama. Imajući u vidu spomenuto, to utječe na upravljanje stokovima. Na europskoj razini kasta imamo tehničke mjere. Ta uredba je usvojena 2007. godine, ali je stupila na snagu 2010. Tom uredbom se predviđa određen broj instrumenata i tehničkih mjera kao i obveza za države članice da donesu planove upravljanja i uspostave zaštićene zone kao i zaštićene zone za osjetljiva staništa. Imamo i neke specifične mjere e, koje se tiču Malte, a proizlaze iz akta o pristupanju. Većina država članica donijela je plan za upravljanje stokovima, trenutno ih imamo više od 42 koji su na snazi, a koncentriraju se na ribolovne alate. Države članice su uložile velike napore kao i dakle, profesionalni sektor da bi e, se donijeli takvi planovi upravljanja kojima se štiti i mlađ e, na sredozemlju. Sljedeća faza što se tiče provedbe ove uredbe je evaluacija. Ta evaluacija je u tijeku. Uskoro ćemo dobiti rezultate evaluacije. Također ćemo pokrenuti javne konzultacije kako bismo vidjeli e, kako u praksi gledaju na provedbu uredbe. Dakle, imamo i provedbu nove ribarske politike, tako da moramo provesti i nove elemente e, kao što su plan za iskrcaj. Trenutno radimo na provedbi višegodišnjeg plana za Jadransko more, za malopelagijsku ribu. Ocjena utjecaja će biti dovršena prije ljeta, tako planiramo. Komisija će izraditi prijedlog na temelju javnih konzultacija i ocjene učinka i negdje na jesen bismo trebali izići s prijedlogom Europskom parlamentu i vijeću da bismo razgovarali o višegodišnjem planu za upravljanje e, malom pelagijskom ribom u Jadranskom moru. Također radimo na izradi višegodišnjeg plana za e, pridnenu ribu u sredozemlju. Tu smo tek na početku postupka, dakle pokrenuli smo ocjenu utjecaja i slijedom vremenskih rokova koji su zacrtani trebali bismo e, sljedeće godine to izraditi. Paralelno s time Imamo i plan za dakle odbačeni ulov, to smo već donijeli za male pelagijske ribe 2015. E, godine. Trenutno raspravljamo sa medakom, dakle profesionalnom javnošću i državama članicama kako bismo razradili planove za odbačeni ulov za demerzalne vrste prije kraja godine s obzirom da je predviđeno da obveza uskrca stupi na snagu 2017. E, godine. Zatim imamo i Crno more, tu se također primjenjuju neke mjere za određene vrste riba, kao i neke mjere kontrole koje se tiču e, luka i činjenicu da ne može se obavljati aktivnost na Crnom moru bez sustava dozvola. Paralelno s time imamo i neke mjere e, na razini Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Operativni programi su doneseni i potpora e, tog fonda e, iznosi 1452 milijuna za sredozemlje možete vidjeti kako je to raspodijeljeno po državama članicama. Jedan dio, jedan značajni dio ide za potporu e, malom ribarstvu, tu su i neki uvjeti koji se tiču veta, zatim zamjenu ribolovnih alata i pomoć za valorizaciju proizvoda iz malog obalnog ribarstva te priznavanje uloge žena e, u malom obalnom ribolovu, te postupak e, donošenja odluka za sredozemlje u okviru medaka. Zatim što se tiče nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, uredba o kontroli se primjenjuje i na sredozemlje, kao i uredba o NNN-u. Tu komisija također vrši određeni broj kontrola u državama članicama kako bi se uvjerio se uredba provodi. Trenutno imamo tri akcijska plana koja su u tijeku, jedan sa Hrvatskom, s Bugarskom i sa rumunskom. kako bi se poboljšao sustav kontrola u tim državama članicama, te postupak zbog kršenja prava protiv Grčke, zbog nepoštivanja nekih mjera na sredozemlju. Trenutno također radimo na evaluaciji mjera sankcije koje se tiču uredbe o kontroli e, tu bismo trebali također finalizirati izvješće do kraja 2016. godine. Što se tiče sljedećih koraka, imamo suradnju sa ICAT-om i sa GFCM-om. E, dakle, tu smo donijeli već određene mjere. S obzirom da nemam mnogo vremena, pokušat ću ubrzati. Na temelju onoga što će se donijeti u odboru za upravljanje. Donijet će se nove mjere koje će biti predočene IKAT-u i GFCM-u. Predsjedniče, sada ću odmah dati riječ kolegi koji će vam predstaviti situaciju vezano uz stokove, e, onako kako je to analizirano prije više od mjesec dana. Hvala. Ovo je jedna kratka prezentacija o statusu i situaciji stokova u Sredozemlju i Crnom moru. U e, znanstvenom e, vijeću Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja izvršena je evaluacija 23 e, pridnena stoka, od njih je 22 e, u sigurnim biološkim granicama što se tiče oslića, izvršena je opća evaluacija e, situacije stoka oslića u sredozemlju. Što se tiče oslića, ustanovljeno je da je visoka eksploatacija, e, smrtnost je 4 do 5 12 puta veća od referentne vrijednosti. Što se tiče trilje, Indeks je nešto bolji nego u slučaju stokova oslića, međutim to je 3 do 4 puta više od referentne vrijednosti E, što se tiče pelagijskih stokova, tu je bilo 13 stokova, samo 8 je obuhvaćeno ovom evaluacijom, što govori o poteškoćama koje znanstvenici imaju kod vršenja te evaluacije. Svi su bili e, izvan sigurnih bioloških vrijednosti, od tih 8 stokova imamo inčune i sardine, srdele e, na Jadranskom, u Jadranskom moru. Komisija trenutno radi višegodišnji e, plan za ove stokove. Također su zatražene hitne mjere za stok srdela u područjima 6 i 7, a to su područja koja e, se nalaze na e, sredozemnoj obali Španjolske i u zaljevu Lion, kod Liona. Tu je osiromašen stok srdela, tako ustanovljeno, i isto tako postoje neke ekološke neravnoteže. Što se tiče Jadranskog mora, samo da dam kratki pregled e, situacije. Tu su iznesene nove referentne vrijednosti i ažurirana je e, baza znanstvenih podataka. Stopa FSM1 je e, veća od 1. Što se tiče Sicilije, omjer je oko 4, kao i kod osjeća i iznesena je preporuka da se e, plan upravljanja koncentrira na povlačne mreže, tako da bi se smanjila e, smrtnost e, riba za 20%, da se definiraju neke mjere zaštita u Sjevernom moru i da se jedan dio, jedan zaljev zatvori za e, povlačne mreže. E, e, dakle, mi imamo namjeru isto tako sastaviti popis mogućnih prijedloga za preporuke koje bi trebao trebala iznijeti opća komisija za ribarstvo sredozemlja. Neke od njih su vrlo tehničke prirode, kao što je provedba broja IMO, zatim e, e, primjena nekih e, mjera koje se tiču luka. Isto tako vrlo zabrinjavajuće stanje stokova osliča svugdje na sredozemlju, budući da je, to sam već spomenuo, i isto tako mi predlažemo mjere predostrožnosti, a to je smanjenje za 20% ribolovnog napora. Što se tiče Jadranskog mora i malih pelagijskih vrsta, razmišljamo o tome da predložimo TSI, dakle ukupni ulov, jer je to najbolji način za upravljanje tim stokovima. Naime, kombinacija broja dana ribolovnog napora i e, ukupnog dopuštenog ulova je dalo dobre rezultate. E, dakle, uspješna je bila, uspješna je bila priča sa plavoperajnim e, tunama gdje smo imali ograničen broj dana i kvotu. Što se tiče Sicilije, tu smo predvidili mjere za očuvanje mlađi i smanjenje ribolovnog napora za 20%, dakle isto... A što se tiče Crnog mora, Predložili smo plan za oporavak turbota na temelju plana komisije iz 2013. Ovo je treća uzastopna godina da nam znanstvenici govore da moramo provesti u dijelo plan oporavka. Upozoravaju nas na to. U novije vrijeme se također govori o tome da e, imamo određene mjere za e, gibraltarski, e, gibraltarski ovo je dakle ponavljanje onoga što sam već rekao. Što se tiče turbota i sličnih vrsta u Crnom moru, trebamo se vratiti na izvorni prijedlog iz 2014. godine s obzirom da nam znanstvenici nisu uspjeli dati parametre koje smo od njih zatražili te godine. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. E, sada ćemo odmah preći na panel broj 1. E, Pozvaću gospodina Angela Pereza Ruzafa, znanstvenog stručnjaka za e, morske zaštićena područja, profesor na odjelu za ekologiju i hidrologiju sveučilišta u Mursiji, Španjolska. Molim vas da se držite vremenskog ograničenja od 10 minuta, jer inače nećemo stići saslušati sve izlagatelje. Moramo se sažite, moramo biti pristojni i uljudni prema ostalima koji će kasnije govoriti. E, žao mi je. A ako svi budu govorili 15 minuta, jednostavno nećemo stići.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 Voilà, impeccable. Allez-y. Izvolite, odlično. Hvala predsjedniče. Sada ću vam izložiti znanstvenu osnovu za zaštićena morska područja ribarstvo jako utječe na biološku raznolikost u morima. 76% svjetskih stokova su istrbljeni, e, preiskorištavani ili potpuno iscrpljeni. E, zbog toga e, vlada velika zabrinutost E, također e, se prosječna veličina e, pojedinih vrsti smanjuje. To rizik smrtnosti, okoliš propada i dovodi do ireverzibilnih promjena što može utjecati na stabilnost ekosustava. Još jedan loš utjecaj prevelikog ulova jeste e, povećanje e, invazivnih vrsti. E, imamo veliko raznažanje, na primjer, meduza. To je promijenilo cijelu situaciju jer imamo grabežljivce koji kontroliraju populaciju. Sada ih više nema. I, imamo prevelike e, populacije kao na primjer morskog ježa. Na Kanarskim otocima e, su oni e, osvojili teritorij i smanjili bioraznolikost vrsta. Zamijenili su alge. E, Primijenjene su mjere za kontrolu ulova, neke su od tih mjera već spomenute ovdje. E, istovremeno e, smo uspostavili minimalnu veličinu ribe koja se smije loviti kako bi se riba mogla raznažiti i množiti. Te mjere nemaju aspekte ekosustava E, na ocean ocean imamo veliku smrtnost riba e, pa e, imamo veliki reproduktivni napor ako se izlove velike, veliki primjerci, onda ribe prosječne veličine moraju ulagati mnogo veći reproduktivni napor. To znači da naše strategije upravljanja ribarstva moraju biti drugačije, moraju se promijeniti. Moramo loviti tamo gdje imamo veliki e, reproduktivni kapacitet. Ne smije se loviti mlađ, na primjer, e, istovremeno E, e, ciklus e, pojedinih vrsta se promijenio, sada se ribe moraju ranije početi raznažati kako bi kompenzirale za gubitak stoka. Prosječna veličina riba se također smanjila. Mi stalno predlažemo nove mjere očuvanja E, naročito u zemljama Europske unije. E, zaštićena morska područja bi trebala e, povećati populaciju i povećati riblji stok. Također poboljšati raznolikost. Istovremeno vrši se E, istraživanja u područjima koja nisu u sklopu zaštićenih područja. E, u načelu su to sve dobre mjere. Situacija se poboljšala. Imali smo i, jedan projekt neki od vas su također radili na tom projektu. U okviru tog projekta e, tu smo imali, proveli 20 studija na sredu zemlju. E, pokazale su se da su sve populacije, da su se stokovi poboljšali, da se životni ciklus produžio, e, i za beskralježnjake. E, govorimo o zaštićenim područjima. Nakon zaštitnih mjera e, vidimo da se na riba povećala. A izvan e, tih područja također nalazimo veće ribe to se odražava, dakle ovaj utjecaj zaštićenih područja se preljeva na nezaštićena područja. Prema tome stokovi i veličine riba se poboljšavaju 97 proučenih vrsta se nalaze u zaštićenim područjima. Mm, tu se, su se stokovi povećali za 10%. To je sve mm, jako dobro. Štiti, štitimo e, biološku raznolikost. E, kako e, to možemo proširiti i i izvan e, zaštićenih područja e, e, takozvanim izvozom mrijesti i mlađa. Čim se uvede zaštićeno područje, ulov se koncentrira na rubove tog zaštićenog područja. u području gdje, e, koje nije zaštićeno, onda imamo veći ribolovni napor. Ribe naginju tome da se e, koncentriraju u e, zaštićenom po području, onda CPUE pada, i, a ribe se onda kasnije e, malo ravnomjernije raspodjeljuju. U, u, u zaštićenim područjima se e, dva pol puta više lovi nego u nezaštićenim područjima. E, oni imaju zdravstveno i pedagoško značenje. Zaštićena područja su dobra za mora, za biološku raznolikost, e, za ribolov. E, e, razlike vidimo samo u prioritetima. zaštita naspram ribolovu. ribe i e, korisnici e, korisnici dakle ribari su ribari su tijekom vremena sve najzadovoljniji e, zaštićenim područjima i to zbog toga što se oni više ne sjećaju kako je odakle dolaze sve te ribe E, ne sjećaju se više situacije prije no što su uvedena zaštićena područja. E, uzrok njihovu nezadovoljstvu je dakle ono što se u engleskom zove short memory, kratko sjećanje. E, imamo i problem kako povezati zaštićena i nezaštićena područja mi smo ovdje simulirali situaciju i e, vidjeli smo da u područjima koja su e, manja, zaštićenim područjima manjima od 15 e, kvadratnih kilometara, da tu sve dobro funkcionira. Povećava se biomasa i tako dalje. Što je veće područje, to su veći i troškovi kontrole E, stoga imamo optimalnu veličinu zaštićenog područja. E, to je otprilike 650 e, hektara. Imamo problema sa brzinom kojom govori izlagatelj. Nam kaže, ako sustav ima mnogo mlađi, onda je to dobro, ali e, se reproduktivnost e, postepeno smanjuje. I onda je svejedno kakove se mjere poduzimaju. Prednost e, zaštićene zone u tome da da se povećava bioraznolikost, povećava se veličina jedinki i, možemo imati dobro strukturiranu populaciju. Optimalno bi bilo da imamo zaštićena područja srednje veličine, da imamo tampon zone i e, zone gdje je ulov slobodan u razmaku od otprilike 10 km. Kako bi te mjere e, se mogle provoditi e, u kombinaciji sa drugim mjerama. Evo to sam vam htio danas pokazati i pokazati zašto zaštićena područja dobro funkcioniraju. E, sad ćemo... Gestion des pêches. Il est président de la Société coopérative des marins pêcheurs, la Socoma. Daću riječ e, Paulu Grou, koji je predsjednik zadruge morskih ribara u francuskoj općini Le Gros du Roi. Izvoli Paul. Hvala predsjedniče. Bonjour à tous. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem vam na pozivu u Europskom parlamentu na ovoj sjednici koja je posvećena ribolovu u sredozemlju. Ja ću vam predstaviti naše stajalište vezano uz ribolov u Lijanskom zaljevu i posebno ću se koncentrirati na kočarenje koje je ključno u sklopu francuskog ribarstva. Predsjednik me već predstavio, ja sam Paul Gros, predsjednik sam zadruge morskih ribava, ribara iz općine Le Gros du Roi. Ovdje sam kako bih vam predstavio situaciju i iznio neke preporuke. Kao prvo ću nešto reći o floti kočarica u Francuskoj zatim o trenutnom stanju u upravljanju i o našim prijedlozima e, za 2017. godinu. Mi smo jedna, imamo flotu za mali ribolov koja ima 66 plovila, dužine 18 do 25 metara, imamo dnevne izlaske, a uglavnom smo strukturirani na način da je 85% naših plovila uključeno u udruge proizvođača. Jedan vlasnik ima jedan brod, riječ je o vrlo važnoj gospodarskoj grani za lokalno gospodarstvo. Bez e, kočarske flote e, ribolov u Francuskoj uistinu bi bio oštećen. Ovdje vidite zonu gdje lovimo. Mi imamo zone koje su zakonski uređene. E, dakle, možemo, imamo vremensko razdoblje do 18 sati. Imamo e, tri ribolovne aktivnosti u trajanju od 3 sata prosječno dnevno. U ovoj zoni imamo niz različitih osjetljivih vrsta. E, oko 60, u prosjeku lovimo oko 60 vrsta pomoću koča. Od 2008. godine možemo konstatirati da se u Lijonskom zaljevu pojavljuju dvije e, demerzalne vrste, dakle da su to e, koji su zapravo pretjerano eksploatirane, a to su to je oslić. E, nažalost kočarice za koje love pelagijsku ribu također su naišle na neke probleme zbog određenih ekoloških problema tako da su e, plovila za e, srdele i isle na bijelu e, ribu, što je dovelo do neravnoteže između flote i resursa. S obzirom na evaluaciju stokova, znanstvenici su preporučili da se smanji ribolovni napor, tako da su donesene neke mjere, uključujući i provedbu nacionalnog plana za kočarenje. Među tim mjerama uvedena je i mjera za kvotu i e, ribolovni napor od 200 e, dana po brodu i svake godine. Dakle, to je maksimalni broj izlazaka. Zatim e, pet uzastopnih izlazaka flote. Temeljem ovih planova izlazaka flote smanjio se i broj plovila, što je dovelo do smanjenja, odnosno zatvarane dvije udruge proizvođača i dva prodajna mjesta za ribu. Ovdje možete vidjeti kako su e, kako su raspodijeljene preostalih 73 plovila. Neki vrlo teško održavaju aktivnosti s obzirom na to da je smanjena flota. Kao što možete vidjeti, flota je smanjena za gotovo polovicu od 2008. godine. Usprko smanjenju ribolovnog napora, stanje stokova nije se poboljšalo. Imamo neke sugestije e, i imamo e, neka objašnjenja zašto te mjere nisu dale rezultate. Kao prvo, e, pratili smo dvije vrste, što nije reprezentativno za aktivnosti kočarenja u lijonskom zaljevu. Mi smatramo da se dvije stvari mogu iskoristiti kako bi se objasnilo zašto nacionalni plan upravljanja nije dao rezultate. Kao prvo, ta se mjera primjenjivala samo na jednu flotu kočarica na sredozemlju. Mjere upravljanja su se koncentrirale isključivo na zaštitu mlađi. Mi smatramo da treba imati drugačiji pristup kada je riječ o regionalnom planu upravljanja za 2017. godinu. Moramo također zaštititi i odrasle ribe, obiteljski stok koji su također bili meta ribolovnih napora posljednjih godina. E, tu moraju biti uključene sve zemlje i e, sva plovila koja dolaze u tu zonu kako bi se osigurao, osigurala e, gospodarska ravnoteža i održavanje ove gospodarske grane. Mi smo ovdje formulirali neke preporuke u svrhu bolje eksploatacije stokova i e, postizanje održivog ribolova. To je nastalo temeljem partnerstva između ribara i znanstvenika. Mi ovdje predlažemo skup mjera i htjeli bismo da se financira privremena obustava da bismo zaštitili resurse, ali isto tako i osigurali minimalni dohodak ribarima. Isto tako smo spremni i na zaustavljanje e, u biološkom smislu, budući da smo ustanovili da to daje dobre rezultate i dobro se odražava na resurse. Te dvije mjere bi trebalo omogućiti da se smanji ribolovni napor, na način da se e, ne e, padne ispod praga isplativosti kada je riječ o ribaricama. Isto tako smo spremni ograničiti broj izlazaka određenog broja plovila kako bi se e, zadržala, kako bismo zapravo očuvali ovu gospodarsku granu. I na kraju Isto tako želimo da se analizira prostorno vremenska selektivnost kao i e, sezonsku obustavu lova što bi moglo zaštititi e, odrasle ribe i kako bi se to lov koncentrirao na određena razdoblja u godini. U svrhu zaštite mlađi mi smo ove godine pokrenuli projekt Galion koji ima za cilj analizirati odbačeni ulov i kako bi se definiralo zone koje bi bilo dobro izbjegavati da bi se e, spriječilo e, dakle taj, upravo taj slučajni nenamjerni ulov manjih jedinki. E, mi smo već krenuli s time i smatramo da trebamo provesti mjere kako bismo izbjegavali zone gdje se koncentrira mlađ. Sve ove mjere e, su u skladu s načelom regionalizacije ZRP-a. U iščekivanju nacrta uredbe htjeli bismo reći da svi ribari žele da se e, donesu mjere prilagođene ribarstvu. Te mjere bi se trebale uvesti na progresivan način i e, zapravo se trebaju ticati svih onih koji eksploatiraju stok e, oslića. Treba smanjiti ribolovni napor. Dakle, kada bi se e, to smanjilo na jedan izlazak dnevno, to bi imalo katastrofalne posljedice na čitavu flotu. Mnogo se razgovara o budućem planu upravljanja i o ekološkim problemima. Hvala vam e, u ime kolega Ribara što ste me saslušali. Hvala Pol i hvala na konciznom izlaganju. Držali ste se zadanog vremena deset minuta. Znam da ste to postigli u suradnji sa svojim suradnicima. U svakom slučaju zahvaljujem još jedanput na iznesenim prijedlozima i održanom izlaganju. Sada odmah dajem riječ gospodinu Simone, e, gospođi Simon Libralato koja radi u Nacionalnom institutu za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku. E, dakle, to je gospodin, ispričam se, gospodin e, Libralato. Izvolite, imate riječ. <clears throat> brevemente. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću ukratko govoriti o ostalim učincima što uključuje također klimatske promjene na resurse u sredozemlju kao što i možemo zamisliti različite učinke, možemo ih e, i razmotriti jedan po jedan e, u ovom radu, ali ono što mi nastojimo svojim radom ukazati na procese koji se odvijaju u moru i koji dovode do stvaranja resursa koje mi iskorištavamo. Pođimo od osnovnog procesa, odnosno primarne proizvodnje. Sredozemlje je posebno more, zato jer je oligotrofno sa velikim prostornim razlikama. I to je nešto čemu valja povesti računa u upravljanju. Ta prostorna raznolikost je obilježena niskom produktivnošću i visokom razinom bioraznolikosti kao što smo već i vidjeli. I to možemo usporediti sa sjernim morima koja su daleko produktivnija. No ono što želim istaknuti ovdje su ostali procesi koji utječu na resurse. Čuli smo nešto prije o povezanosti. A povezanost je osigurana i e, hidrografskom povezanošću, odnosno strujama koje su glavni pokretač tijekova na Mediteranu i također struje koristimo, odnosno koristi se njima naši resursi kako bi završavali svoje biološke cikluse. Taj raspored struja u prostoru i u volumenu vode je od ključne važnosti, o tome treba voditi računa. Klimatske promjene utječu na sve ove procese. Znamo da se smatra da će prema prognozama doći do povećanja temperature, a to već bilježimo i to izravno utječe na cikluse primarne proizvodnje i prema našim prognozama i modelima u budućnosti će sredozemlje biti obilježeno velikom raznolikošću, ali prosječno gledano imamo smanjenja i od 10% primarne proizvodnje. Što to znači? Mi očekujemo da će to smanjenje primarne proizvodnje onda se prenijeti i na e, više razine, odnosno na ono što mi lovimo. Povećanje CO2 u atmosferi, kao što ste vjerojatno i čuli, sa sobom povlači i jačanje kiselosti mora, što ima doista značajne posljedice. Prema svim prognozama, u budućnosti ćemo obilježiti visoku kiselost mora sa povećanjem za 0,1 jedinice pH i to se odnosi na sve biokemijske i geokemijske procese i možemo predvidjeti koje će to učinke imati na druge vrste koje su za nas od ogromne važnosti, zato jer su to vrste koje predstavljaju izborni habitat, odnosno izborno stanište za naše ribolovne resurse. Evo recimo Posedonija, odnosno morska trava, će u budućnosti imati sve manje povoljnih okruženja, ali također i okruženja poput koraligena, koji su dosta rasprostranjeni na sjevernom dijelu sredozemlja, mogu e, pretrpjeti također značajne posljedice, odnosno smanjenja. I to su važna staništa za naše resurse. Primarna proizvodnja, strujanja i staništa su sve čimbenici koji utječu na resurse koje mi iskorištavamo, naročito u moru poput sredozemlja koje je vrlo složeno i vrlo bioraznoliko. Dakle, smatramo da trebamo imati sustav koji, e, pristup koji se temelji na ekosustavu, jer e, ovim pristupom možemo uzeti u obzir jednu posebnost e, ribolova na sredozemlju, a to je svakako raznolikost alata i raznolikost ciljanih vrsta. Kao što znate, danas se provodi procjena stokova po pojedinoj vrsti, no mi smatramo da bi svakako trebalo provoditi i te procjene, ali također pokrenuti niz inicijativa koji će povesti računa o neizravnim učincima, zato jer su vrste u našem moru međusobno povezane, recimo kao plijen ili međusobni procesi koji ih obilježavaju i također tu imamo i uvođenje egzotičnih vrsta, promjene, e, klimatske promjene i izmjena staništa. I to su sve procesi koji na to utječu. Evo nekoliko primjera. Poznate su nam invazivne vrste i sve više novih vrsta pristiže u sredozemlje i prema našim projekcijama ove invazivne vrste ne samo da uživaju povoljne temperaturne uvjete, nego će dovesti i do natjecanja sa resursima koji su sada već prisutni u Mediteranu i to će imati također učinak na ribolov. Evo, naši instrumenti omogućuju razmatranje ribolova i e, raznih instrumenta i alata u njihovoj ukupnosti. Dakle, tu imamo čitav niz vrsta u Tirenskom moru i tu je skup vrsta koje tu žive i to smo prikazali sukladno oblicima ribolova koji ih ciljavu, dakle, ciljaju, odnosno mislim tu na pasivne mreže, na koču, na okružujuće mreže i na parangale i mi smo koristili te instrumente kako bismo vidjeli što se događa kada eh, uzmemo u obzir eh, smrtnost riba i eh, također procjenu stokova. Dakle, što možemo ovdje utvrditi? Svakako E, imamo rekonstrukciju ciljene vrste, ovdje u, tom, ovom slučaju imamo Squilla Mountis, dakle kada pomoću naših e, instrumenta ovdje odredimo cilj e, ribolova, vidimo da se pojavljuju i popratni učinci na ostale vrste s kojima Squilla Mantis ima neku izravnu ili neizravnu vezu. Možda to ne, ne vidite ovdje, ali neki od ovih stupaca koji prikazuju povećanje ili smanjenje biomasa su druge vrste koje su dio procjene stokova, odnosno to nam omogućuje da uklopimo jedan sustav različite procjene koje e, se odnose na pojedine vrste. Primjerice, ako uvedemo cilj za Squirrel mantis, e, to će smanjiti e, ribolov za 1%, ali što će se dogoditi ako ja postepeno uvedem e, ciljeve za druge vrste? Evo, tu imamo primjer škampa i oslića. I to dovodi do značajnih promjena ne samo u biomasi. Neme, kad bih ja uspio postići ribolovnu granicu, dakle E, dobio bih također značajne promjene i u svim ostalim vrstama. Biomase u moru prikazuje se kao varijacija u odnosu na početno stanje, dakle imat ćemo i značajna povećanja, ali i smanjenja i to prikazuje sve promjene koje se događaju u ekosustavu. I to vidimo recimo u ulovu. Evo, ako primijenimo ovo mjerilo smrtnosti na pišmolje, onda ćemo imati smanjenje ulova od 16% i jednostavno mm, zato što imamo obnavljanje stoka pišmolja i smanjenje drugih e, vrsta koje su plijenom pišmolja. Dakle, mi smo procijenili gospodarski i e, sve ove učinke, ali i umjesto da tražimo optimum e, pojedinih vrsta pomoću kriterija smrtnosti, mogli bismo uzeti u obzir ribolovni napor. To je najreprezentativniji za ribarstvo i također upravljati ovom djelatnošću pomoću ovih instrumenata. Dakle, upravljanje različitih ribolovnih e, e, djelatnosti. znači da bismo dobili optimum izlova za sve vrste koje su predmetom e, procjene i to će dovesti do moguće procjene svih neizravnih učinaka na e- ekosustav. Dakle, mi želimo time prikazati učinak klimatskih promjena na Rivarsu. Imamo različite simulacije pomoću različitih e, scenarija, izmjena ribolovne djelatnosti i klimatskih promjena. I to smo povezali sa biomasama i ulovom, ali također i e, drugim pokazateljima iz e, strategije za more i prema tome možemo zaključiti da imamo dosta prostora za manevar jer imamo i sinergije i e, suprotstavljanja između ribarstva i klimatskih promjena. Dakle, u zaključku mogu reći da je sredozemlje doista složeno okruženje koje je pod utjecajem različitih učinaka, dakle treba voditi računa o strujama i tako raznolikoj primarnoj proizvodnji i tu treba usvojiti jedan pristup sukladno ekosustava koji će uzeti u obzir sve te procese i također voditi računa o tome da ovi instrumenti se ne suprotstavljaju onima koji već postoje, nego su to e, instrumenti koji naprotiv nadopunjuju cijeli proces, da je naravno e, dosta aproksimativne procjene jer postoje još mnogo nepoznanica i tu treba postupati doista sa predostrožnošću. Hvala, evo ističem da to nisam ja sam izradio nego e, čitava ekipa stručnjaka koja radi za različite europske projekte. Hvala vam. E, hvala, hvala što ste se držali i Ostalo nam je nekoliko minuta za pitanja. E, kolega Marko Fronte zatražio riječ. Marko? Hvala. Imam tri ili četiri pitanja, evo neću duljiti. Evo dva pitanja za gospodina Liberalata i dva za gospodina Pereza. Kada je riječ o zaštićenim morskim eh, područjima, dakle, gospodine Perez, zanimalo me sljedeće. Dakle, vi ste rekli da oko zaštićenih područja se lovi dva i pol puta više od onoga što je uobičajeno. Dakle, mene zanima je li moguće odrediti ovaj pozitivan učinak eh, zaštićenih područja i eh, u kojem krugu, dakle, važno je znati da postoji taj učinak i na kojem području on djeluje. I drugo, je li moguće, recimo na sredozemlju, odrediti koji bi bio najbolji postotak zaštićenih morskih područja kako bismo osigurali i dobro očuvanje stokova i postupno zaštitu. Dakle, znamo da imamo cilj od 10%, nismo ga ostvarili, ako izuzmemo područje koje nije zaštićeno, onda bismo e, imali daleko manji postotak. E, dakle, imam pitanje također i za gospodina Liberalata, odnosno učince pH i kiselosti mora koji imaju utjecaj na smanjenje nekih e, staništa poput Posedonije i koraligena. Ima li to također učinak i na neke riblje vrste jer znam da ribe doista ograničene podnose promjenu u pH, tako da bi to moglo imati i eventualno učinke i na samu ribu. I zanima me mišljenje o sljedećem. Već niz godina u sredozemlju se smanjuje ribolovni napor, ali ne dolazi do oporavka stokova. Dakle, nije li to možda već posljedica ovih drugih učinaka koje ste prikazali ili nije li možda ribolovni napor bio toliko visok da čak i ako smo ga smanjili još e, uvijek nismo došli do održivog ribolovnog napora, odnosno jesu li ovi učinci već toliko utjecajni i dalje nastavljaju smanjivati ove stokove. Hvala. Hvala Marko. Hvala, želim čestitati našim govornicima i zahvaliti im. Njihova su se izlaganja međusobno nadopunila i dali su nam materijal za razmišljanje. I želim čestitati također i predsjedniku na njegovom strpljenju u vođenju ove rasprave unatoč kašnjenju. Imam eh, nekoliko razmišljanja i eventualno jedno pitanje. E, čestitam na onome što ste nam prikazali o sredozemlju, jer imamo niz zaštićenih područja, no e, profesora Pereza želim upitati sljedeće. Ono što je važno je ne samo postojanje mreže zaštićenih područja, nego je i usklađenost tih zaštićenih područja kako bi one zadržale međusobnu povezanost, ali kao što je rekao i gospodin Liberalato, trebaju služiti i ekosustavu i bioraznolikosti na sredozemlju. Čuli smo da su zaštićena područja jedno jamstvo i također izvor obnavljanja stokova i e, dobiti za ribare. Dakle, čini se da zaštićena morska područja mogu također povećati prinos. Zatim pitanje je za gospodina Grosa. Koja je vaša vizija, vaše viđenje zaštićenih e, morskih područja i Kakav ste dijalog uspostavili sa znanstvenom zajednicom e, kako biste promicali ovaj instrument za koji smatram i kao političar i kao znanstvenik da je doista važan instrument, naročito za južna mora gdje imamo veliku bioraznolikost. Hvala Ricardo. Da, e, hvala. Ja sam htjela zahvaliti i e, komisiji i govornicima na ovim važnim eh, podlogama za razmišljanje za budućnost. Imam eh, više nego pitanje jedno općenito razmatranje. Kada smo i prije govorili o tehničkim mjerama, kolega Mato je pitao zašto u vezi sa Mediteranom imamo drugačije odluke nego u slučaju drugih mora. Objektivno govoreći, mislim da Sredozemlje jest doista drugačije more jer prepoznajemo njegovu složenost, a osim toga Sredozemlje je dosta maleno zatvoreno, praktički zatvoreno more gdje je gust promet, vjerojatno se tu odvija najveći dio prometa na globalnoj razini. Mi trebamo nastojati prepoznati odgovarajuće ribarstvene politike polazeći od stokova i trebamo u tom smislu zatražiti i suradnju ribara i kod uspostave novih zaštićenih područja ako to bude potrebno jer naime tamo gdje zaštićena područja nailaze na odobranje svih dionika onda mogu biti učinkovita. No, pitam se odnosno pitam ribare, ne bili smo e, trebali promicati politike koje će nam pomoći, jer iako smo smanjili ribolovni napor na Mediteranu, još ne bilježimo nikakve rezultate. To znači onda da trebamo poraditi na drugim čimbenicima. Naravno, Europa se zalaže za suočavanje s klimatskim promjenama, ali mm, očito da nije na sredozemlju dovoljno raditi samo na ribarstvu. Evo, to je jedno pitanje koje upućuje svoje trojici, jer mislim da i mi s naše strane trebamo prepoznati koja je veza između ribljih stokova i svih ostalih čimbenika. Hvala. Hvala. Ja ću sada dati riječ ponovno gospodinu Rosafi i gospodinu Ribalatu, koji, ako oni žele odgovoriti. Izvolite, imate riječ. Allora, ehm, Da. Odmah ću odgovoriti na nje koje se odnosi na pH, odnosno povećanje kiselosti. Koliko znam, u ovom trenutku ne raspolažemo mnogim informacijama o osjetljivosti različitih riba, naročito ribljih vrsta. Ovi primjeri koje sam naveo su primjeri vrsta koje predstavljaju neku vrstu vapnenačke ovojnice i za koju se smatra da je osjetljivija. Imamo naravno školjkaše i to su vrste za koje možemo pretpostaviti da će osjetiti učinak kiselosti. I teže će rasti, dakle morat će uložiti više energije jer kako bi izgradili svoju vapnenačku strukturu onda će morati trošiti više energije i to su učinci za koje smatramo da neće biti neposredni nego će se tek prepoznati kroz vrijeme i teško će ih biti protumačiti. Dakle, radit će se o manjem rastu, o sporijem rastu i koji koje je teško primijetiti. Evo, toliko o PH. Kada je riječ o smanjenju ribolovnog napora, odnosno nikakvom učinku toga, želim naglasiti nešto što je sigurno spomenuto, ali ne znam jeste li to zapamtili. Dakle, na e, sredozemlju imamo smanjenje ribolovnog napora, ne kvote. No, smanjuje se često ribolovni kapacitet jer e, se smanjuje broj ribarskih brodova koji u nekim područjima, barem prema statistikama koje sam ja vidio, Dakle, u nekim područjima je došlo svakako do smanjenja broja ribarica, ali nije se smanjio ribolovni kapacitet, e, zato jer je se možda e, povećala tonaža brodova. To prepoznajemo u nekim područjima, ne posvuda. I s jedne strane svakako se smanjio ribolovni napor, ali mislim da nemamo uravnoteženu sliku na cijelom sredozemlju. I mm, želim e, nešto reći o povijesti Mediterana. Dakle, sredozemlje je oligotrofno more. I 1960-ih, e, 70 godina e, u to more je unesena velika količina nutrijenata sa zabranom fosfora. Imamo Mm, uklanjanje velike količine nutrijenata u velikim rijekama i nezamislivo je da to nije imalo učinka. Dakle, mi smo svakako djelovali na jedan čimbenik, a to je sam ribolov, no tu postoje sigurno i drugi čimbenici, recimo klima, koji imaju važne učinke, ali tu je i povijest e, sredozemnog bazena koja sa sobom nosi čitav niz različitih propisa i koji možda nisu bili baš dosljedni. Dakle, s obzirom na to, evo mogu odgovora na sljedeće pitanje. Mislim da sve čimbenike treba uzeti u obzir u, u jednom. Znamo da je e, prinos nutrijenata uređen drugim zakonodavstvom. Klimatske promjene su nešto u vezi čega ćemo moći malo učiniti, ali oprezno sustavno upravljanje je svakako potrebno. Dakle, smanjenje nutrijenata, zaštita osjetljivih staništa i također instrument poput zaštićenih područja e, su moguća rješenja. Također trebamo iskoristiti i svo naše znanje o morskim strujama. Hvala lijepa, gospodine Rebalato. Gospodine Ružafa, imate vi nešto dodati? Hvala. Hvala predsjedniče odgovor na pitanja veličina rezervata koja je udaljenost korisna e, efekt biomase je e, lokalan on može biti 10 do 15 km od e, zaštićenog područja ali to je također i jako linearno, slijedi naime obalu, a ne ide okomito na obalu. uvjeti se mijenjaju ovisno o dubini. Uz e, ideja zaštićenih područja je e, otprilike 20 do 30 km udaljenosti jedne od druge. Mm, a e, e, e, postotak zaštićenosti iznosi 10 do 15 posto. Govorim o linearnoj obali. Moramo također osigurati povezanost. To je važno. Zaštićena područja se mogu nalaziti oko otoka E, možemo imati hidrografske e, barijere među njima i to također ima određeni učinak. E, to će recimo utjecati na genetski tok. Zaštićeno područje za obalne vrste nije isto, isti kao za recimo tunu, za migratorne vrste ili kitove prijedlog e, možda nije dobar za neke mobilne e, vrste, migratorne vrste. Moramo promijeniti model kako bismo uzeli u obzir drugačija područja koja trebaju drugačiju zaštitu. Ono o čemu smo govorili je efikasno u bilo kakvom oceanu ekološki načela su jednaka i za sredozemlje. Ali naravno E, ciljne vrste se mijenjaju. Govorili smo o razlici između, na primjer, raznih vrsta, e, o načinu njihove zaštite. E, naročito je važan ribarski okoliš. Moramo također biti jako budni pri zaštićenim područjima. Ako vršimo dobar nadzor, Eh, ako se poštiva eh, područje u kojima je zabranjen ulov, onda je to dobro. Ako ne, onda to neće biti zadovoljavajuće ni za ribare, ni za nikog drugog. Stoga je nadzor važan. Ako nadzor popušta, onda se automatski smanjuju i populacije riba. Oporavak je uvijek polagan. E, u moru zahvaljujući velikom reproduktivnom kapacitetu riba on je veći nego što smo mislili nakon tri godina već vidimo dobre učinke zaštićenih područja ako na primjer e, e, zaštitite 10% područja onda se i nezaštićeno područje oporavlja. Mm, to je međutim nekompatibilno sa, e, e, to je kompatibilno i sa turizmom. Turizam daje više novca od e, ribolova pa su zaštićena područja vrlo profitabilna. Ona se dobro slažu sa mjerama očuvanja. Hvala lijepa. Imamo li još pitanja? Mislim da je relevantno pitanje komisije bilo trebali poznavati stav profesije što se tiče rezervi koje su predložene. Mislim da bi to moglo biti rješenje za problem koji imamo s resursima. U ovom trenutku ribari su promijenili način na koji se obavlja djelatnost ribolova i radi se na razumijevanje okruženja u kojem se obavlja ribolov i stanja stokova. To bi bilo ukratko od mene. Hvala. Hvala gospodine Groz, zahvaljujem svima trojici na izlaganjima. Hvala vam što ste sudjelovali na ovoj raspravi. Sada ćemo prijeći na drugi panel, drugu panel raspravu i dalje je tema sredozemlje. Razgovarat ćemo o metodama za poboljšanje apsorpcije flote i o trenutnoj situaciji vezano za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Sada predajem riječ Javieru Garatu Perezu, predsjedniku udruge nacionalnih organizacija ribarskih poduzetnika. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Uvijek mi, je, zadovoljstvo da dođem u parlament, da vam dam mm, i prenesem mišljenja uh, Europeš. Počet ću s nekim lošim vijestima, a zatim će slijediti dobre vijesti. Loše vijesti su, e, što već je e, već rečeno, 93% e, prema podacima Stekfa, 93% stokova su preizlovljeni. O tome možemo raspravljati, ali ja ću pretpostaviti da je to točno. Dobra je vijest da imamo veliki potencijal oporavka za e, mediteranske stokove. E, taj kapacitet je vrlo velik i ne samo za ribarstvo. E, u 60. i 70. godina u Španjolskoj, na primjer, smo vidjeli da je to zaista tako. Imam jednu e, španjolsku publikaciju koja govori o tim godinama kad je situacija bila vrlo loša. Svi su to govorili i vlada i znanstvenici. Čak je i vojska sudjelovala u inspekcijama i onda su oni sudjelovali u inspekcijama i situacija se popravila. Sada smo u sličnoj situaciji. Što treba uraditi? Moramo slijediti model, po našem mišljenju, da surađujemo sa sektorom, sa znanstvenicima, sa vladama. Danas imamo i nevladine organizacije i s njima treba surađivati. E, ribarska industrija mora također preokrenuti situaciju. Ova inicijativa mm, se mora koristiti pristupom od ozdo prema gore, e, tako svi kažu u Briselu. Sami ribjeri, kao što je rekao francuski kolega, moraju preuzeti inicijativu i predložiti mjere kako bi se situacija preokrenula. Što radimo u Španjolskoj? E, govorit ću naravno o Španjolskoj jer e, sam najbolje informiran o toj zemlji. E, nešto slično se događa i u Francuskoj, Italiji i na Malti E, nakon sastanka u Briselu i u Kantani e, gdje se govorilo o lošoj situaciji stokova, e, imali smo razne rasprave i dostigli konsensus o mjerama koje treba poduzeti. E, imamo e, jedan e, izvanredni plan upravljanja za sljedeće tri godine koji će stupiti na snagu u srpnju. Hitne akcije, tehničke mjere, mjere upravljanja i mjere marketinga i trgovinske mjere. Onda ćemo evaluirati te mjere koje će se e, provoditi i imat ćemo specifičnije mjere ovisno o zonama koje imamo u Španjolskoj, a to će se možda proširiti na ostatak Mediterana. E, predložili smo i bolje e, propise za rekreacijsko ribarstvo i sportsko ribarstvo E, samo pet dana tjedno između rujna i svibnja, onda tehničke mjere za mlađ i mrijest, to predlaže i sama industrija zajedno sa Španjolskim institutom za oceanografijom. E, moramo smanjiti ulov nekih vrsta, to je također važna mjera E, e, recimo da imamo samo četiri dana za pridnedno kočaranje e, u zimi i u jesen. Također treba uvesti dnevne i tjedne granice za male pelagične ribe. Također je odlučeno da imamo povremeni lovostaj E, a to će e, dobiti potporu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. E, recimo privremenu lovostaj od dva mjeseca što će poboljšati situaciju. Imamo i neke marketinške planove. Treba ćemo odgovorno konzumirke ribe, zatim ćemo imati i označavanje pri prvoj prodaji i e, stvar to su neke mjere o kojima sam vam htio govoriti. E, e, sada ću nešto reći o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Evo imate ovdje statistike i brojčane podatke 4340 milijuna na održivo ribarstvo, 580 milijuna eura za kontrolu i provedbu, 520 milijuna za prikupljanje podataka, 81 milijun za plavo gospodarstvo. Najvažnije se e, mjere e, nalaze u članku 33, a to tiču se lovostaja. Imamo planove upravljanja za sredozemlje. E, smatramo da se to može E, i provesti zbog članaka 9 e, i 10. Moramo naravno dati kompenzaciju za ovaj lovostaj ribarima. E, taj će novac doći iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Članak 34 govori o stalnom lovostaju. Um, E, naravno, ribari ne bi htjeli da se to provodi jer to smanjuje e, bogatstvo u područjima gdje ljudi ovise o ribarstvu. Mm, mm, neke će od tih mjera važiti do 2017. E, godine, prosinca 2017. Mm, to je jako povezano sa tehničkim mjerama E, imamo recimo tehničke mjere koje će e, nam omogućiti da postignemo ono što e, treba kod MSY. Članak 37 govori o mjerama očuvanja E, onda članak 28 govori o partnerstvu između ribara i znanstvenika. Moramo također e, postići sporazum e, između znanstvenika i ribara. Mi unutar fonda gradimo ove saveze. Što bolji sastavi ti savezi, to će bolje prosperirati riblji fondovi. Također imamo posebne mjere za malo ribarstvo. E, parlament je ovdje e, raspravljao o malom ribarstvu nedavno. Imamo posebne akcijske planove e, u operativnom programu posebnu pomoć za mlade ljude koji žele početi raditi u, ribarskom sektoru. Sve te mjere treba koristiti. E, imamo još jedan paket mjera koji se tiče kontrole i provedbe. Te su mjere potrebne ako želimo e, da upravljanje na Mediteranu dobro funkcionira. Moramo imati efikasne kontrole. Države članice moraju e, dobro iskoristiti sredstva Fonda za pomorstvo i ribarstvo članak 77 govori o prikupljanju podataka. E, to te e, ribarski sektor može učiniti mnogo više, možemo na ad hoc bazi surađivati sa znanstvenicima. E, podaci će nam pomoći da donosimo bolje planove. Mm. Europska komisija govori o svim tim mjerama, o reformama mjera. Želio bih zaključiti e, sa sljedećim. E, sigurno moramo poduzeti e, hitne mjere, imati pristup od dna prema vrhu Trebamo suradnju između znanstvenika, ribara, e, vlasti i nevladinih organizacija. Imamo vrlo veliki potencijal, to kažu znanstvenici, ali mjere treba poduzeti hitno. Treba više ulagati u istraživanje e, e, znanstvenici financijsku potporu. vrlo često se znanstvenici žale na pomanjkanje sredstava. Također treba poduzeti e, mjere za smanjenje zagađenja, da smanjimo utjecaj e, ljudskih aktivnosti. Naravno, ribarstvo utječe na stokove, ali i druge ljudske e, aktivnosti također imaju negativan učinak. Svi moramo surađivati. Hvala lijepa. Hvala lijepa, držao pa je e, vremena, čestitam. A sada e, e, Gianni Paolo Bonfiglio ima riječ, izvolite. Govor će o socioekonomskim utjecaju malo ribolova. Bonfilio, c'est Gospodin Bonfiglio, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti odboru na ovoj inicijativi i na upućenom pozivu da vam se obratim. Imamo vrlo složen okvir upravljanja ribarstvom u Mediteranu i imamo nacionalne i multilateralne politike ribarstva i zbog toga je e, sredozemno ribarstvo u središtu pozornosti već niz godina isto, e, i to iz više razloga. Imamo veliku vrijednost ovog sektora i manji učinak na okoliš zbog selektivnosti alata i manjeg ribolovnog napora. Zbog toga i drugih karakteristika malog ribarstva na Mediteranu to je postalo predmetom različitih studija slučaja i također e, konferencije u Alžiru u ožujku ove godine o izgradnji budućnosti za malo ribarstvo u Mediteranu i Crnom moru. Prevladavanje malog ribarstva na sredozemlju, naročito kada je riječ o broju plovila i mornara i također socioekonomski značaj, produktivna važnost, raznolikost alata i ciljanih vrsta, sezonska obilježja i također izraz lokalnog znanja i mm, važnost za zapošljavanje žena, uska povezanost sa zajednicama na lokalnoj razini su elementi koje je istaknula konferencija o ovoj tematici u Alžiru, gdje se ponovno istaknula važnost ulaganja u malo ribarstvo E, čime se također utvrdilo i posebno prikupljanje podataka razvojem dijaloga i podržavanjem organizacija i regionalnih platformi e, ribara u ovom području kako bi se omogućila proaktivna razmjena sa drugim akterima i kako bi se omogućilo sudjelovanje djelatnika u donošenju odluka. Na taj način se želi nadoknaditi određeno kašnjenje, neuvažavanje u toj politici upravo malog ribarstva, a u Alžiru se smatralo da je malo ribarstvo fragmentirano, zanemareno i neuključeno u do sada usvojene akcijske planove. U Alžiru je ta dijagnoza možda preuopćena, naročito što se tiče europskog dijela ovog bazena, gdje je sudjelovanje očito u reformiranoj ribarstvenoj politici i također u fondu. ZRP je naime priznao da treba dati e, prvenstveni pristup malim ribarima i obrtnicima na Mediteranu s poticajima za promicanje tehnike ribolova koju će omogućiti selektivni ribolov s manjim utjecajem na e, morski sustav. Dakle, u ZRP-u nalazimo tvrdnju da treba uložiti napore u tom pravcu kako bi se osiguralo prvenstvo malih ribara u e, ribolovnu naporu i također e, tima koji su, imaju manji utjecaj. No, malo ribarstvo nekim e, zemljama članicama nije dovoljno zastupljeno i treba mu veća vidljivost, no bez obzira na poopćavanja na Alžirskoj konferenciji, što je također E, nezaobilazno kada je riječ o Mediteranu. Ipak iz toga proizlazi jasna poruka, odnosno da je malo ribarstvo nešto što treba ulagati kako bi se ostvario cilj održivosti. To je e, poruka koja nije nova, ali je teško pretočiti u konkretne aktivnosti s obzirom na složenost ove tematike. Naime, treba djelovati u jednom sektoru koji nije e, dosta čvrsto određen, vrlo je fragmentaran i imamo različite oblike alata, uvjeta i različite uvjete ribolova od jednog mjesta do drugog, pa čak i u istim lukama. S obzirom na to, europska definicija malog ribarstva tu nije od koristi, budući da je i dalje nedorečena i e, previše tehnička nakon što reforma nije uspjela uzeti u obzir druga obilježlja kako bi se došlo do jednog prikladnijeg e, jedne prikladnije definicije. Znamo da je smo ostali e, sa definicijom od 12 metara preko svega. No, imamo i druga obilježja koja dovode također i do drugih socioekonomskih uvjeta. Dakle, imamo e, oblik ribarice, njezina vrijednost, e, oblik vlasništa, organizacija poduzeća, je li to zadruga, obrt, obiteljsko poduzeće, imali zaposlenika e, sa posebnim vrstama ugovora. Treba voditi računa i o vrsti ribolova alatima, senzorskim obilježjima, broj mornara, trajanje izlaska na more, udaljenost od luke i treba uzeti u obzir ciljene vrste različitih e, malih ribara i također iskrcane količine, njihovu vrijednost e, i također e, profit koji oni ostvaruju na tržištu. Također i profitabilnost ribarstva, odnos troškova i koristi i izravne troškove poput potrošenje goriva i neizravne učinke, učinak na morske ekosustave i također posljedice na lokalnu zajednicu. Dakle, ako uzmemo u obzir sve te varijable, moći ćemo uvidjeti koliko eh, je udaljena definicija jednog brodića od 6 metara na kojem eh, mali ribar izlazi sam eh, od jedne ribarice od 12 metara koja ima parangal ili okružujuće mreže sa 4 do 5 mornara, odnosno ribara. To su različiti svijetovi koji imaju različite troškove, iskrcavaju također proizvode koji se sezonski razlikuju, koji se drugačije naplaćuju u luci, na tržnici ili u restoranima ti brodovi se udaljuju također na različite e, daljine od obale i također imaju različite oblike vlasništva. Dakle, e, sam e, procena se mijenja prema brodu, prema sezonskoj prirodi, prema ustroju društva i tako dalje. Dakle, zapravo ne postoji jedno jedinstveno malo ribarstvo, nego postoji čitav niz malih ribarstava, svaka sa svojim obilježjima, bilo društvenim, bilo gospodarskim. Dakle, e, bez obzira na ove različitosti, ipak imamo različite e, zajednička obilježja i rasprostanje situacije, odnosno nedostatak kapitala, pristupanje kreditu, nedostatak e, investicijskih mogućnosti za starilost brodova, dakle u prosjeku to je 30 godina i niska ugovorna moć na tržištu, osim izravne prodaje u samoj luci, teškoće u valorizaciji proizvoda na zemlji nakon iskrcaja, zatim imamo i različite, e, različite natjecanja sa rekreativnim ribolovom, nepridržavanje sigurnosnih odredaba na brodici i tako dalje. Radi, e, također, profitabilnost e, poduzeća mijenja se u skladu sa ovim karakteristikama, a budući da je riječ o mikropoduzećima, također imamo i birokratske, odnosno administrativne troškove koji tu utječu s obzirom na e, malu veličinu flote, to ne mogućuje izlazak na more kada su okolnosti nepovoljne, zbog toga ti brodovi probode manje vremena na moru nego drugi brodovi. Dakle, malo ribarstvo osim tih poteškoća također trpi od različitih e, drugih utjecaja sa smanjenjem ribolovne flote unatoč većoj fleksibilnosti mikropoduzeća koje čine malo ribarstvo i koja bi mogla bolje se oprijeti ovom kriznom razdoblju kroz koje sada prolazimo. Također i manji utjecaj troškova goriva ne može se primijeniti na cijeli sektor jer se mijenja od e, prema dometu ribarica, dakle e, različito jesu li ili okružujuće mreže ili parangali u pitanju i također imamo i drugačije situacije u zaštićenim područjima i također u turističkim destinacijama i također gdje e, diversifikacija i valorizacija proizvoda pomoću e, ribolovnog turizma omogućuje ostvarenje također osjetljive dodatne vrijednosti e, sa smanjenjem izlova. Također imamo uspjeh brojnih inicijativa izravne prodaje i također malih restorana kojima upravljaju ribarska poduzeća uz uključenje i obitelji ribara, ali uz izuzeće takvih eh, svjetlih primjera mogućnosti i pozitivna obilježja ovoga sektora suočavaju se sa još teškom realnošću u kojem krhkost poduzeća ograničava mogućnost gospodarskog oporavka, a također imamo tu i nedostatak ciljanih politika za različite zanate prema jednom inovativnom pristupu koji bi mogao proizići iz višegodišnjih novogeneracijskih pristupa koje predviđa sadašnja reforma. Dakle, e, različiti problemi s kojima se sektor nosi su sljedeći sigurnost brodova. FEMP, odnosno Fond za ribarstvo, ne predviđa aktivnosti uz one koje su već određene, koje su već obavezne. Brodovi i vezovi su uglavnom eh, neprikladni za malo ribarstvo, nemamo dovoljno vezova, molovi nisu prikladni za te male brodove. Zatim imamo također i nedostatak propisa sa, e, o, o rekreativnom i sportskom ribolovu i to u nekim područjima može negativno utjecati na malo ribarstvo kao i prisutnost tipičnih e, alata profesionalnih ribara poput parangala i e, vrši. U nekim područjima to je dopušteno također i za rekreativni ribolov. Malo ribarstvo i rekreativni i sportski ribolov također dijele brojne vrste i molimo govornika da uspori. Također e, treba uzeti u obzir i e, utjecaj malog e, i sportog ribolova na, ovaj, na resurse. Također mogućnost prodaja proizvoda na samom molu je smanjena vrijednost od 50 eura i uz dužinu E, brodova imamo također i druge administrativne zahtjeve. Također imamo pitanje e, katalogizacije djelatnika u skopu rekreativnog ribolova. Europska unija nije pokazala zanimanje za to. Dakle, e, to je izvojila samo za mlađe od 30 godina i nezaposlene. I također imamo i pitanje obalnih područja. Znamo da malo ribarstvo naročito trpi od učinaka na okoliš. Prema fondu imamo intervencije u ovom području i također e, fondom za reosiguranje, ali mali ribari će teško moći tome pristupiti budući da uzajamni fondovi ne pokrivaju više od 50% troškova osiguranja. Dakle, daleko mnogo se moglo i više se moglo učiniti, može se učiniti u korist ovoga sektora. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom izlaganju hvala što ste se držali vremena. Sada ću dati riječ Žilbertu Ferrariju koji će morati biti brz i koji će govoriti o diverzifikaciji ribarskog sektora na sredozemlju. Presidente. ovo je inače bila šala, ili je bila, bilo namjeravano kao šala, međutim očito nije bilo smiješno. Izvolite gospodine Ferrari. Sì, grazie presidente. Hvala. E, želim zahvaliti vama i odboru na ovoj mogućnosti da vam e, se obratim ovdje. Moja današnja tema je dosta teška, odnosno diversifikacija ribarstva na sredozemlju. Ja ću se usredotočiti na područje koje poznajem, odnosno Italiju, a moji prethodnici su zauzeli i drugačija stajališta, dakle i zagledali su i druga područja, a talijanska flota je snažno prisutna na sredozemlju i proživljava doista osjetljivu epohu. Dakle, mi sada trebamo vidjeti kako diversificirati jedno daleko smanjenom flotu u odnosu na prije 10 ili 15 godina. Dakle, riječ je o doista značajnim smanjenjima ako usporedimo podatke o floti i o proizvodnji. O tome smo razgovarali u Kataniji, dakle imamo minus 35, minus 40, minus 45%. Eh, dakle, riječ je o floti koja se značajno smanjila u posljednjim godinama i to iz najrazličitijih razloga. Pa vjerojatno ova flota koja postoji danas je najaktivnija, recimo to tako, a tijekom godina smo izgubili ne samo jedan segment ribarstva koji nije stalno obavljao djelatnost, a također i neke brodove koji nisu bili isplativi ili poduzeća koja nisu bila isplativa. Imamo jednu srž tih ribara koji žele ostati u ovom sektoru u kojem se nose sa velikim poteškoćama. Mi se često bavimo pitanjem stokova, a sada uviđamo da je i potrebno, a i prikladno imati jednu širu viziju upravljanja stokova, a tu je ribolovni napor važan, ali nije jedini. Tu postoji i drugi elementi o kojima valja povesti računa. Također došlo je i do promjena situacije na tržištu, a to recimo svakodnevno predstavlja glavnog takmaca ribarskih poduzeća jer e, treba naći i plasmane za vlastite proizvode na tržištu na zadovoljavajući način kako bi se pokrilo troškove, a također kako bi se ostvarilo određene marže za potrebe daljnjih ulaganja. Ako usporedimo podatke evo, danas, flota, evo ja se bavim Italijom, kao što sam rekao, ispričat ćete me zbog toga, ako možda nisam objektivan, ali ipak e, tu imamo značajne podatke kada je riječ o eurosredozemnom e, području, ali uglavnom to su podaci od prije 20 godina. Dakle, teško je govoriti o diversifikaciji jer ako sagledamo perspektive za nekoliko godina, kada će vjerojatno doći do smanjenja i čak od 20%, nećemo imati samo pitanje diversifikacije e, ribolova unutar sektora, nego ćemo imati i poteškoće u prekvalifikaciji onih e, radnika koji će biti još u aktivnoj dobi. Dakle, ne samo oni koji će otići u mirovinu, nego onih koji će željeti nastaviti raditi drugdje. A to nije nikako jednostavno i to je jedan od elemenata koji je na negativan način obilježio talijansku flotu. Promet u ribarstvu je doista teško ostvariv jer je to jedan zanat kojim se bavite jer ili nemate drugih mogućnosti u određenim područjima ili jer imate veliki interes za ovakvu djelatnost ako recimo se ne osjećate dobro na kopnu. No, ipak Uza sve to treba vidjeti što možemo učiniti. U ovom trenutku pokrećemo novi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i u odredbama o tom fondu nalazimo neke članke i instrumente koji mogu biti zanimljivi. Evo, prepoznali smo kada je riječ o diversifikaciji nekoliko takvih članaka a onda ćemo ih ispitati u sljedećim mjesecima i godinama jer smo sada u početnoj fazi, tu imamo članak 96. Kada je riječ o talijanskom operativnom programu imamo 6 milijuna udjela Europske zajednice, zatim imamo članak o diversifikaciji, to je 30. članak, imamo članke koji se odnose na dodanu vrijednost, kvalitetu proizvoda, e, korištenje usputnog ulova i tako dalje. Dakle, tu možemo u prvoj i u četvrtoj i u petoj osi naći instrumente koji mogu biti od koristi kada je riječ o diversifikaciji. Jedan središnji element je pitanje obalnih grupa za akciju, jer je to jedno tijelo koje je najbliže teritoriju kada je riječ o upravljanju ribarstvom u Italiji Imamo 38 milijuna sredstava izdvojenih upravo za takva djelovanja, a tome će se pribrojiti još toliko kada je riječ o udjelu pojedinih zemalja. Dakle, mislim da možemo računati sa ukupnim iznosom iz FEAP, p-a, odnosno iz fonda u visini od 540 milijuna eura, dakle to je ukupni iznos, a prema našim pretpostavkama, dakle to su agregatne kriteriji i također subjektivne mjere. No, ponavljam, kada je riječ o diversifikaciji, otprilike 23% tih resursa mogu se namijeniti ovim aktivnostima, odnosno otprilike 53 milijuna eura. No, nije lako naći moguća rješenja za diversifikaciju. Neki govore o ribolovnom turizmu, no to je sektor koji se neće razviti više od toliko. Evo, u ovih e, proteklih nekoliko dana ja sam e, pokušao pronaći podatke o tome. Pronašao jesam, Nadam se da nisu točni. Govorimo o 2% ukupnog udjela u odnosu na flotu. Tu imamo podatke na internetu koji se odnose na regije poput Veneta ili Forlane Julijske krajine ili Emilija Romanje. Dakle, govorimo o broju brodova koji se bave takvim vidom ribolova koji je doista malen i tu trebamo izuzeti također i ribolovne alate ili brodice koji se ne mogu baviti ovakvom vrstom ribarstva, recimo koče i tako dalje, jer postoje sigurnosti e, propisi koji vrijede kada ukrcavate osobe koji nisu ribari, dakle ljude koji su turisti, koji su tu na odmoru. To možemo nastojati razviti, ali ne možemo pretpostaviti da će ribolovni turizam biti ključ diversifikacije ribolovne djelatnosti. Mogli bismo reći i da bismo mogli poraditi na e, smanjenju administrativnog opterećenja, na pojednostavljenju, ali e, ipak riječ je o jednoj djelatnosti koja je elitna, koja može zainteresirati eventualno mali broj e, turista, ali to neće značajno doprinijeti prihodu ribara. Možemo također poduzeti i zanimljive korake kada je riječ e, o ribarstvu kao takvom, jer velika pozornost se poklanja ribarstvu, bioraznolikosti i e, slika brodovlasnika, ribara koji ne poštuje okoliš, e, osim što nastoji uloviti što više ribe, više nije istinita. Dakle, nastoji se posvetiti što veća pozornost tržištu i ono što mi nastojimo učiniti, recimo u Italiji, je što više promicati udruživanje e, ribara putem, recimo, organizacija proizvođača i to jesu već dijelom naše e, ribarske zadruge, jer u Italiji imamo značajan broj zadruga u, od kojih neke upravljaju vele tržnicama i predstavljaju prvi vid okrupnjavanja ponude na jedan moderan način. Osim toga, e, izvođačke organizacije koje su sada prisutne u Italiji uglavnom su vezane za plavu ribu, a morali bismo se pozabaviti i e, drugim vrstama. Evo, to je složena tema ukratko, no naša zemlja nastoji učiniti što više. Evo, ovih dana dovršava se postupak e, odobrenja selekcijskih kriterija za konkretno pokretanje operativnog programa Fonda za pomorstvo i rabarstvo, dakle i zbog predviđenih rokova, ali također i zahvaljujući našoj spremnosti smatramo da ćemo moći s time krenuti u prvoj polovici 2016. godine. Imamo potrebu da budemo što još, učin, još učinkovitiji kada je riječ o trošenju sredstava i nadam se da ćemo u tome uspjeti jer u europskoj strukturnoj politici u jednoj situaciji gdje imamo stalni nedostatak sredstava u proračunima. Ovo je jedan od financijskih izvora kojima raspolažemo i ribari također shvaćaju koja je uloga Europske unije koja ne samo da ograničava i nameće tehničke mjere nego ponekad nudi i prilike. Hvala vam. Hvala gospodine Ferrari. Uvaženi kolege, želi li netko uzeti riječ? Imate li pitanja? Da, vidim da se Marko Fronte javlja za riječ. Kolega Sjena Đutu. Hvala. Ovo doista značajni sektor ribarstvo na sredozemlju. Ja sam e, iz Veneta i poznajem e, dobro flote u Kaorleu i u Kjođi. Evo, ovo je jedno od izlaganja u kojem se kaže da imamo poteškoća, ali ipak nastojimo nešto učiniti. Ako govorimo samo o poteškoćama, nećemo izaći iz toga. Čak i oni koji ne trpe na kopnu, nadam se da će prepoznati moguće instrumente koji se tu nude. Nije to ni turizam ili rekreacijski ribolov. No, što to znači promicati određenu vrijednost ribe kao prehrambenu vrijednost? Možda niti televizija ne posvećuje dovoljno pozornosti tome jer recimo vidimo sve više emisija o kulinarstvu koje se bave međutim drugim e, prehrambenim sredstvima. mi se recimo ponekad bavimo i samo desetak vrsta, a more nudi daleko više. Ovi gospodarski resursi koje je spomenuo gospodin Ferrari, dakle navode nas na pomisao da je ovo prilika i mnoge od naših zemalja ne bi niti bile u stanju razmišljati o ovom pitanju koje treba valorizirati ribarstvo. Dakle, što je bilo ribarstvo? U Kaorleu e, se noću ribarilo, a onda se danju popravljalo mreženo, to više ne može biti ribarstvo ako je istina da samo oni koji pate na kopnu mogu se baviti ovom djelatnošću. Trebamo je valorizirati i tu postoje ogromne prilike, tako da pozivam udruge i sve druge oblike okupljanja ribara da ponude i druge mogućnosti stvaranja dohotka jer na koncu konca ako nema dohotka onda je teško baviti se ovakvom djelatnošću, a ako ima dohotka, onda je tu djelatnost lako prenijeti i na nove generacije, ne samo na one koji, čija se obitelj tradicionalno bavi time, nego mi trebamo izaći izvan okvira obitelji. Što škola čini? Mislim da čini vrlo malo u tom pravcu. Dakle, trebamo povezati s time i druge instrumente koji bi mogli ostvariti naše ciljeve, jer malo ribarstvo predstavlja također i veliku kulturnu, ekološku, društvenu vrijednost. Kada slušam o velikim flotama i onda vidim da postoje flote koje imaju tehničku mogućnost eh, vidjeti i ribe na velikim dubinama pomoću različitih radara i fishfindera. E, dakle, mislim da za razliku od takvih flota ipak treba valorizirati naše i zato nam treba veliki kulturni napori. Tu se obraćam italijanskim kolegama. Ne smijemo stajati na mjestu. Ja se slažem s vama. Ja sam e, u proteklih nekoliko tjedana proveo vrijeme sa ribarima. Nisu to više oni ribari koji love sve što mogu, zato jer ako to ni ne učine, onda će učiniti neko drugi. Takvi ribari više ne postoje na sreću. Nove generacije ribara su svjesne da je odnos ribe i ribara toliko snažan da ako i jedan i drugi imaju vlastiti životni ciklus, onda će i jedan i drugi dobro živjeti. I oni koji ostvaraju dohodak ribolovom, a i sama riba koja e, se e, mora razmnažati. Evo, ja tražim od vas poduzimanje određenog napora, odnosno mi dopunskim prihodom, dakle nije to samo e, ribolovni turizam ili rekreacijski ribolov i tako dalje. Dakle, neće samo to donijeti dopuski dohodak, nego trebamo nastojati izmijeniti ono malo ribarstvo koje će ostati dakle, u ovom e, važnom e, kontekstu Mediterana, dakle, pridonositi dalje kulturu i društvu i tako dalje. Dakle, imamo ipak različitih sličnosti na Mediteranu u velikom području, no e, s obzirom na to, evo, u ovim izlaganjima koje smo čuli, osim eh, prvog izlaganja koje je bilo možda malo pesimistično, imamo ipak eh, činjenicu da postoje sredstva, dakle imamo u suradnju sa regionalnim i lokalnim tijelima, a onda želim pozvati svoju zemlju da bolje ustroji Ministarstvo za ribarstvo koje je sada u sklopu Ministarstva poljoprivrede, ali mislim da to nije dovoljno za potrebne promjene, a tu govorim samo o malom ribarstvu. Hvala. Merci, Marko Hvala. Hvala na ovim izlaganjima i također na riječi koju sam eh, dobio. Hvala. Nije slučaj da u danima kada se govori o sredozemlju, da se govori o malom ribarstvu također. Kada mislimo na sredozemlje, mislimo i na malo ribarstvo. Gospodin je eh, rekao da postoji problem definicije malog ribarstva. Mi često govorimo da stajemo u obranu malog ribarstva i da ne možemo postupati sa malim ribarstvom kao da je to gospodarski ribolov, no nemamo zapravo pojma što je to malo ribarstvo. E, slažem se sa gospodinom e, Bonfiljom, dakle dužina od 12 metara preko svega ta definicija nije dovoljna i on sam je rekao da ne postoji malo ribarstvo, nego da postoje različiti vidovi malog ribarstva sukladno alatima, sredstvima i tako dalje. Ako ova tri govornika koji su danas uzeli riječ e, imaju bolju definiciju malog ribarstva, u redu. ako ne, onda se pitam ne griješimo li razvajanjem malog ribarstva i ostalog ribarstva i pitam se ne bismo li trebali zanemariti pitanje definicije, nego ne bismo li se trebali možda pozabaviti ciljanim zakonodavnim intervencijama u područjima dakle, koji neće biti poopćeni, nego će se odnositi na pojedine situacije. Danas smo govorili prije o tehničkim mjerama i onda u otvorenju ovog saslušanja čuli smo od glavne uprave za more ono što se čini na sredozemlju i zanima me smatraju li oni da se ide u pravcu regionaliziranih mjera usredotočenih na manja područja kako bi se izašlo u susret potrebama malih ribara i kako bi se dobilo bolje rezultate od onih koje smo ostvarivali do sada. Hvala. Samo jedna kratka opaska prije nego što dam riječ kolegi Rikardu. Definicija malog ribolova prema Europskoj komisiji, institucijama Europske misije, je ribolov koji se obavlja brodovima kraćim od 12 metara. Mi već sedam godina pokušavamo dati definiciju tog pojma, ali nismo u tome još uspjeli. Dajem sada riječ kolegi Rikardu. Hvala. Ja bih e, također rado dopunio ono što su rekli naši govornici. Isto tako im želim zahvaliti na dolasku, na ovaj sastanak. Mnogi su govorili o problemima u sredozemlju, o razlozima za zabrinutost, posebno e, kada je riječ e, o ribarskom sektoru. Kolege su rekli da današnji ribari ne razmišljaju na isti način kao i oni od prije 11 godina. I ribari sada shvaćaju i svjesni su da se ribarstvo mijenja. Ja dolazim e, sa Azora i tamo ribarske udruge promiču alternative e, očuvanju i e, zaštiti ekosustava. Oni shvaćaju da današnji ribolov nije isti kao i prije 11 godina. U velikom broju slučajeva riba je manje veličine nego prije. Kada je riječ o malim ribarima, oni se slažu s tim idejama i zalažu se za njih. To se dobro poklapa sa e, zaštićenim pomorskim područjima. Oni su svjesni toga da se na taj način štite njihovi interesi. E, moje pitanje je zapravo upućeno gospodinu Garatu Peresu. Kakva je vizija industrijskog dijela ribarskog sektora? Da li su oni spremni na zaštitu od 10% oceanskih površina? Jesu li spremni da se donesu takvi propisi? A u svrhu e, osiguranja održivosti ribarstva. Evo, to je moje pitanje. Dakle, je li industrija spremna na to ili se tih 10% smatra visokim postotkom u ovom trenutku? I smatraju li oni da bi trebalo povećati postotak zaštićenih područja, dakle, na moru? E, kakve su perspektive E, industrijskog ribolova e, kada se e, koristi taj sustav zaštićenih pomorskih područja. Izvolite. Hvala. Ja bih htjela zahvaliti svinicima. Mislim da je ova rasprava bila iznimno zanimljiva i bilo je zanimljivo čuti različita mišljenja. Osobno, poput kolega, iznimno sam zainteresirana za budućnost sredozemlja i mislim da bi bilo zanimljivo da se razmotre neka pitanja. Ja polazim od sljedećeg. Kao i kolega Ricardo, mm, sigurna sam u to da je čitav sektor ribarstva zainteresiran za postizanje održivosti mora, bilo da je riječ o industrijskom, gospodarskom ili malom ribolovu. Na temelju te premise možemo zaključiti da kako postoje neke razlike u e, svakodnevnom obavljaju djelatnosti, ali mislim da čitav e, ribarski sektor zainteresiran za održivost. Kada je riječ o sredozemlju, podaci koje smo čuli danas, ali i u drugim prilikama zabrinjavajući su, e, moramo vidjeti koje su mjere učinkovite, koje nisu. Kao što smo čuli, Sredozemlje je vrlo specifično more i ima jedinstvene, jedinstvena obilježja i mislim da toga moramo biti svjesni. Imam dva konkretna pitanja. E, imam pitanje za predstavnicu glavne uprave Mare. Postoji, postoje značajna sredstva iz e, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, imamo i operativne programe, dakle to se sve može iskoristiti upravo za ova pitanja. Moje pitanje je sljedeće. Vjeruje li uistinu komisija da države članice, bilo na sredozemlju ili drugdje, imaju interes za postojeće operativne programe kojima se diskriminiraju mali ribari. E, rečeno nam je da države članice ne pružaju dovoljno zaštitu malom ribolovu i da ne daju potrebne resurse za mali ribolov i srednji ribolov. Smatrate li da postojeći operativni programi, ne govorimo o nekoj konkretnoj državi članici, mogu osigurati napredak. Mislim da možemo poduzeti više kada je riječ o definiciji gospodine Kadek, ali kao i u svim drugim stvarima u životu, sve ovisi o tome postoji li politička volja. Ispričavam se. Mnoga toga ovisi o tome hoće li se dodijeliti sredstva. Možda to nije politički prioritet, možda nam nije prioritet da damo potporu malom ribolovu. Možda nema interesa o tome da se, e, da se to bolje definira. Dakle, to je bilo pitanje za komisiju, zatim jedno pitanje za gospodina Garota. Ako sam dobro shvatila, vi smatrate da rješenja za sredozemlje trebaju doći od država članica i to se odnosi na čitav ovaj gospodarski sektor. Dakle, da e, to nije nešto što bi trebalo biti definirano na razini Europske unije kao pristup. E, htjela sam da to pojasnimo e, mislim da je vrlo važno da se da se da određena, da se valorizira ovaj sektor. Mislim da rješenja trebaju doći iz svih dijela ovog gospodarskog sektora, a ne samo na temelju nekakvog općeg pristupa Europske unije, no zanima me e, mogu li dobiti pojašnjenja s tim u vezi. Hvala. Hvala da istina je kada je riječ o definiciji malog ribolova. Na tome već dugo radimo. Ne radi se samo o izostanku političke volje. Svi mi imamo političku volju da se definira mali ribolov. Međutim, taj mali ribolov nije isti u Baltičkom moru, u Atlantskom moru ili pak na sredozemlju. I zapravo bismo morali imati više definicije. Dakle, za svako more bi trebalo postojati jedna definicija malog ribolova. No, evo ja ću sad dati riječ našim izvrsnim stručnjacima. Mm, dakle, Havije će odgovoriti na izazov koji mu je putio naš kolega. Hvala. Kao prvo, htio bih istaknuti da Europeš predstavlja interese flota koje su industrijske veličine, ali isto tako imamo i male i srednje flote. Gian Paolo je u svom izlaganju također spomenuo da je Europska komisija zajedno sa parlamentom i vijećom donijela definiciju malog ribolova, dakle to je u osnovnoj uredbi, međutim e, ribarskom sektoru se to ne dopada. Mi smo to u više navrata rekli u Europskom parlamentu, ali nas nitko nije slušao. Mnogo toga se odnosi na mali ribolov, to smo mogli čuti od kolege u njegovom izlaganju. Možda postoji razlika između plovila dužine 12 metara i nekog plovila dakle koji se koje u isto vrijeme odlazi i vraća se. Zašto bi to plovilo od 12 metara imalo povlašteni tretman e, temeljem europskog, e, dakle za sredstva iz europskog fonda, a e, za brodove koji su duže 12 metara to ne vrijedi. Zatim, što sektor industrijskog ribarstva misli o zaštićenim pomorskim područjima? Ribolovni sektor dakle u Europskoj uniji je od početka govorio da zaštićena pomorska područja nisu nekakvo čarobno rješenje koje će sve riješiti ako se ako budemo temeljili svoje odluke na znanstvenim spoznajama onda ćemo dobiti rezultate sada imamo taj postotak od 10% i mislim da se s time trebamo nositi. Ali inače nismo zagovornici definiranja postotka, to bi moglo biti i 15%, mi ne znamo koji je zapravo najbolji postotak, a jedino što znamo jest da ukoliko budemo radili na temelju znanstvenih podataka, moći ćemo e, osigurati upravljanje na najbolji mogući način. Imamo dobre iskustva E, u nekim područjima, e, loša u drugima. Zatim e, nije ista stvar kada je riječ o migracijskim vrstama ili o pridnenim vrstama. Što se tiče mjera koje bi se mogle primjenjivati temeljem pristupa od ozdo prema gore, mi Imamo iskustva s time u sredozemlju, uredba iz 2006. godine kao i uredba o kontroli. Odbačene su od, od strane e, ribarstvenog sektora na sredozemlju nakon mjeseci rasprave ovdje u Briselu zajedno sa parlamentom i sa komisijom. U to vrijeme je i parlament bio uključen i oni nas naprosto nisu htjeli čuti. Donijeli su tu uredbu i sada mnogi kažu da se ta uredba ne provodi na odgovarajući način. Prijelazno razdoblje je završilo u svibnju ili u lipnju 2010. godine, tako da je zapravo provedba traje još duže. E, ribari pružaju otpor tome, a i države članice su zapravo na neki način ignorirale to, budući da su i same smatrale da to nije dobro rješenje. Mislim da bismo trebali nešto naučiti na temelju grešaka iz prošlosti i zato mislimo da bi bilo bolje da su ribari bili uključeni u čitav postupak od samoga početka. Prošle godine u srpnju sudjelovali smo na jednoj raspravi koju je organizirala Europska komisija o stanju stokova i tu je bilo riječi o stanju na sredozemlju. Svi su rekli da je situacija vrlo loša. U e, Taragoni, Kastilji i oni na sjeveru Španjolske. Mjesecima se govorilo o tome i upozoravalo da imamo problema sa stokovima srdela i da se ne može osigurati održivi ribolov. Da kako i oni su odgovorni za to, ali nisu jedini koji su imali utjecaj nad time što se događalo. Neki su tvrdili da nema dovoljno dovoljno nutritivnih tvari. E, dakle, slažem se da se promijenila priroda ribarstvenog sektora, ja radim u tom sektoru 2001. godine i uistinu je došlo do značajne promjene u načinu razmišljanja. Općenito svi su svjesni da e, trebamo razmišljati o budućnosti, da trebamo staviti naglasak na održivi ribolov i da moramo usmjeriti na buduće naraštaje. I to je dobro. No, e, mislim da smo upravo zato sada e, na pravom putu, zahvaljujući tom podizanju razine svijesti. Ako kolege iz Španjolske ili Francuske kažu da je bilo problema s određenim mjerama i ako i mi to primjećujemo u Španjolskoj, onda mislim da bi bilo mnogo bolje da je komisija razgovarala o toj uredbi iz 2006. godine. Tu uredbu nitko ne želi provoditi i iz tog razloga smatram da bi u ovoj situaciji za rješavanje problema koje imamo na sredozemlju bilo bolje da imamo pristup od ozdo prema gore. To će značiti velike žrtve za ribarsku industriju, međutim oni nemaju drugog izbora, oni će se morati tome prilagoditi, žele li nastaviti obavljati tu djelatnost e, i u buduće. Mi vjerujemo da će e, komisija i parlament e, čuti ono što im imamo za reći, da ćemo pronaći zajednička rješenja. Gospodin Bonfiljo, želite li vi nešto dodati? U vlastitu obranu, šalim se. Želite li nešto dodati ili možda gospodin Ferrari nešto želi reći? Evo samo želim ukratko odgovoriti gospodinu Afronteu. Prijedlog komisije o tehničkim mjerama čini mi se da nastoji priznati specifičnost i čini mi se da je to dobra odluka da se ide u dobrom eh, pravcu, a onda ćemo vidjeti kakav će biti konačan rezultat. Bilo bi pametno ne usredotočiti se na jedinstvena tehnička mjerila, nego programirati prema područjima, a ne pri tome razlikovati industrijsko i malo ribarstvo. No, sada već imamo temeljnu uredbu o fondu koji namjenjuje neke mjere malom ribarstvu sukladno određenom parametru i tu je sada problem upravo o tom parametru. I Gospodina Fronte, pitali ste me ima li neka bolja definicija malog ribarstva? U procesu donošenja reforme bili smo između zelene knjige i prvih prijedloga. Mi smo sudjelovali i bili smo prisutni na različitim seminarima. Imali smo i radionice ovdje u Briselu o definiciji malog ribarstva i mi smo predložili jednu tablicu različitih čimbenika i ako se ti čimbenici poklope u određenom području, onda tu imamo definiciju malog ribarstva bez kakvih mjera o metrima ili centimetrima ili o vrstama alata koji ulaze ili ne ulaze u malo ribarstvo. Dakle, treba voditi računa o nizu čimbenika i to je bila jedna mogućnost, jedan prijedlog koji je naišao na odobravanje i koji je odbačen. I to treba propitati. Dakle, postojanje jednog strogog tehničkog e, parametra je previše simplicističko i može dovesti do e, poteškoća kao što je i spomenuo gospodin Agarat. Hvala gospodine Ferrari. Želite li vi nešto dodati? Hvala gospodine predsjedniče. Ja neću duljeti. Trebamo biti hrabriji. mislim e, na usmjerenje koje je politici. Smatramo da je regionalizacija u tom kontekstu važna. Možda se taj pojam protumači na širi način nego što to on jesti, jer tu nosimo i razna očekivanja i nade jer bi neki htjeli što više približiti donošenje odluka teritorijima, no to zapravo dijelom znači to. Dakle, imamo taj kulturološki pomak. I svaki puta kada stavimo broj na neku uredbu, osim ako se ne radi o brojevima koji su popraćeni simbolom eura, Dakle, imamo brojeve koje su 12 metara ili 40 godina dobne granice za ribare kada je riječ o mjeri za pomoć pri nabavi rabljenih brodova. Da, tu je moguće da dolazi do greške. Imamo one brodove koji su dugi 12,5 metara, imamo ljude koji imaju 40 godina i 6 mjeseci i tako dalje. A imamo i 28 zemalja članica, osim onih koje nisu baš pomorske zemlje. Dakle, odustati od mikromanagementa i usredotočiti se na opća načela i onda povjeravati odgovornosti državama, struci i tako dalje. O tome treba odlučiti, to je najvažnije. I kada je riječ o uredbi o tehničkim mjerama, vidjet ćemo u kojem će obliku doći do kraja postupka jedan dio sadržaja nas vrlo zanima. Instrument regionalizacije putem savjetodavnog odbora za sredozemlje je nešto što mi primjenjujemo, to želimo obraniti, sačuvati i želimo prisvojiti jer i ribari su kao struka sazrjeli i žele sami donositi odluke i to je važno a važno je također da se pokrenuo neki proces i to vrijedi, i s time ću završiti, i za definiciju ribolovnog napora u malom ribarstvu, jer tu se još definira snaga motora kao odlučujući element za određivanje ribolovnog napora u malom ribarstvu. Ako to usporedimo sa flotama kočarica, pa evo i tu trebamo nastojati to prevladati. Sada ne govorim o apsolutnoj liberalizaciji kada je riječ e, o snazi motora u malom ribarstvu. To ne, ali ne smijemo biti niti prestrogi jer na kraju krajeva to neće pomoći u upravljanju ribarstvom. Hvala gospodine Ferrari. Prije nego što dam riječ e, Valeriji e, Lane. Htio bih reći gospodinu Ferrariju da nam ne nedostaje hrabrosti. Osim toga, e, definicija malog ribolova jest brod e, od 12 metara, dakle plovilo od 8 metara, a takva plovila postoje u svim našim državama članicama sa dva ribara i sa kočom, e, to je već industrijski ribolov. E, Valeriji, e, možeš uzeti riječ ako želiš odgovoriti Klari. Hvala. Što se tiče ovog pitanja koje se tiče iskorištavanja sredstava za ribolov, u pravu ste. Ranije se pokazalo da su sredstva e, koja su bila namijenjena malom ribolovu da nisu bila iskorištena. Kada je riječ o razdoblju od 2007. do 2013. Samo 21% je iskorišteno. Dakle, države članice nisu iskoristile sredstva koja su bila predviđena za mali ribolov. Za ovo programsko razdoblje države članice su promijenile pristup, tako da su e, donijele 12 akcijskih planova kojima se omogućuje da mali ribolov, e, onako kako ga je definirao gospodin Kadek, dakle kriterij je 12 e, metara i ribolovni alat koji se koristi, dakle oni mogu dobiti trideset 30% za svake mjere i 40, do 40% za mjere kontrole. Osim toga postoje i neki elementi kojima se omogućuje valorizacija prodaja te ribe ulovljene u malom ribolovu i nadamo se da će s obzirom na to da dogramirati taj oblik potpore, da će se i to provoditi u djelo, te da ćemo dobiti bolje rezultate kada je riječ o sredstvima koja se izdvajaju za mali ribolov. Nadamo se da će zahvaljujući tim mjerama više novca ići na valorizaciju prodaje, konkurentnost i profitabilnost tog sektora E, kao što ste i vi sami rekli, taj sektor je iznimno važan za sredozemlje i općenito za europsku flotu. Ako mi dopustite još jednu minutu, htjela bih reći da smo mi u komisiji vrlo zadovoljni nakon što smo čuli ove govornike i ja ću u bilješci povjereniku reći da situacija nije ireverzibilna, da se zahvaljujući dodatnim naporima može nešto učiniti kako bi stokovi bili rentabilni i kako bismo e, kako bi ribolov na sredozemlju ponovno postao profitabilnim. Vidjeli smo da se to dogodilo i u drugim morima. U Atlantskom moru e, imamo ta zaštićena područja, flote su profitabilne i čak se zarađuje novac od ribolova i mislim da moramo zadržati optimizam. E, mi se u komisiji slažemo s time, mi ćemo nastaviti to i na konferenciji koja će se održati sljedeći tjedan. Zajedno s parlamentom i državama članicama smatramo da možemo preokrenuti ovaj trend i dobiti dobre rezultate kroz jedan kraći rok, ali isto tako i dugoročno. Hvala. Evo došli smo do kraja ovog javnog saslušanja. Zahvaljujem Valeriji Len koja je ovdje bila predstavnica glavne uprave Mare. Zahvaljujem također i našim govornicima, eh, Garat Perezu, gospodinu Liberalatu, gospodinu Ruzafi, eh, gospodinu Bonfilju i gospodinu Ferrariju. to su bili, eh, koji su bili vrsni stručnjaci koji su nam pomogli zahvaljujući izlaganjima koja su održali. Jasno je da nam treba nova dinamika za sredozemlje. E, ovo sadašnja situacija nam ne omogućuje da, održimo, da e, odgovorimo na sve izazove. Isto tako je i povjerenik Vela danas spomenuo sredozemlje. E, mi ćemo nadam se brzo dobiti plan upravljanja na sredozemlju. Parlament će to popratiti i pokušat će isto tako naći mjere za održivi ribolov na sredozinu. Mislim da u taj postupak moramo tjesno uključiti i e, ribare i mora, e, dakle, savjetodavna vijeća mora imati svoje mjesto, trebaju nam djelotvorni i jasni propisi i e, dakako u tim promišljanjima trebaju nam i mišljenja i doprinos ribara. Evo, to je ono što bih htio reći zaključno. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom javnom saslušanju. Uvaženi kolege, sada imamo još točku 22. Mislim da ste dobili preporuku koordinatora s jutrošnjeg sastanka. Ako nema komentara, onda možemo smatrati te preporuke e, donesenima. Mislim da smo sada pokrili sve točke na dnevnom redu. Sljedeći sastanak će se održati ovdje u Briselu 15. lipnja od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30 i 16. lipnja od 9 do 12.30. Zahvaljujem prevoditeljima i zahvaljujem svima vama. On a terminé pile. Pile,